E, pozdravljam sve prisutne. Molim vas sjednite na svoja mjesta kako bismo mogli početi. Vrlo mi je drago što je ovdje s nama doktorica Mačido Moeti, regionalna ravnateljica Svjetske zdravstvene organizacije za Afriku. Doktorica Moeti je iz Botswane i ona je prva žena koja je regionalna ravnateljica Svjetske zdravstvene organizacije za Afriku. Ona je veteran u javnom zdravlju, ima više od 35 godina nacionalnog i međunarodnog iskustva. 1999 te je počela raditi u regionalnom uredu e, Svjetske zdravstvene organizacije i bila je na raznim e, položajima. Ova razmjena mišljenja će biti prilika da razgovaramo o zdravlju u okviru ciljeva održivog razvoja e, obzirom na prenosive bolesti i e, zdravlje. Također pozdravljam i izaslanstvo afričkih parlamentaraca koji su ovdje za Afrički tjedan. Imamo delegate iz Panafričkog parlamenta, možda bi mogli mahnuti da ih pozdravimo. Zatim eh, imamo zastupnike iz parlamenta Nigerije i njih pozdravljamo. Eh, parlamentarci iz Moroka, pozdravljam i njih, te iz parlamenta Tunisa. Pozdravljamo ih. Jesam li možda propustila spomenuti neku državu koja je zastupljena? Ne, pa evo još jednom eh, dobrodošli. Počnemo sa sastankom. Prvo pozivam doktoricu Moeti da uzme riječ i da podijeli s nama neke od njenih izazova i iskustava na važnom e, položaju koji obnaša u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dobro došla. Puno vam hvala, gospođo predsjedateljice i uvaženi zastupnici Europskog e, parlamenta te Afričke unije. Vrlo sam zadovoljna što su ovdje i neki zastupnici iz Panafričkog parlamenta i nekoliko afričkih zemalja. Ponajprije vam zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj Afrički tjedan kako bih s vama razgovarala o zdravlju u Africi. Ja ću se usredotočiti na naš najveći zdravstveni problem, a to su prenosive bolesti u Africi. No isto Istovremeno moram reći da imamo i prilično e, visoku stopu žena koje umiru pri porođaju, no imamo i e, epidemiju kroničnih ili e, prenosivih bolesti, odnosno bolesti koje nisu uzrakovane zaraznim e, agentima. Dakle, potrebanija je čitava lepeza odgovora na tu situaciju kako bismo mogli njom upravljati. E, vrlo mi je velik privilegij razgovarati s vama kako bismo zajedno e, radili na tome da pomognemo državama nositi se sa ovim bolestima. E, govorimo u kontekstu ciljeva održivog razvoja E, to je kontekst koji nas nadahnjuje i podržava e, i koji nam nudi niz mogućnosti. Vidimo da agendu za održivi razvoj e, ima veliki fokus na zdravlje u Africi i sigurni smo da osiguravanje e, zdravlja i dobrobiti ljudi je e, u samoj srži e, ciljeva održivog razvoja i ostali ciljevi utječu na zdravlje a dobro zdravlje može s druge strane pomoći postizanju drugih ciljeva dakle ono što će biti važno u ovom razdoblju je uspostaviti mehanizme kako bi zdravlje ugradili u sve politike, kako bi politike u drugim sektorima doprinosile zdravlju ili barem ne bi štetile zdravlju. To učimo i stoga radimo malo drugačije nego prije. Puno se ulagalo u zdravlje, nadam se da vidite e, ove prozirnice i ta ulaganja su se isplatile u afričkoj regiji. Vidimo da su se bitno smanjile stope smrtnosti djece i iako e, postoji e, velika prisutnost e, side, hiva, vidimo da je to djelomično i zbog malarije, a tu je isto uloženo jako puno u kontekstu ciljeva održivog razvoja. Smatramo i da postoje goleme mogućnosti u opredjeljenosti nacionalnih e, vlasti koje sve više ulažu u zdravlje iako to još uvijek nos, nije dostiglo razinu koja je potrebna kako bi se na adekvatan način e, osiguralo zdravlje i e, promijenila smrtnost. Postoje nove tehnologije istraživanje i razvoj nam daju nove alate i želimo da države usvoje te alate u svojoj zdravstvenoj skrbi kako bi bila što učinkovitija. U Africi imamo sve više mladih. E, mene e, nadahnjuje kreativnost mladih ljudi e, koji brzo usvajaju tehnologiju i vjerujem da će to potaknuti usvajanje tehnologije i u vladi i u privatnom sektoru. No mi živimo u svijetu koji je međusobno povezan, a ništa to bolje ne pokazuje od epidemije ebole u Africi, a čitav svijet je uložio golema sredstva u sprečavanje pojave prenosivih bolesti. Dakle, što god radimo moramo imati na umu koliko je svijet e, povezan i moramo paziti da države budu u boljem položaju nositi se sa mogućim novim epidemijama ili e, pandemijama do kojih bi jednog dana u svijetu moglo doći. Molim sljedeću prozirnicu. Ukratko ću spomenuti glavne bolesti e, koje utječu na afričke populacije danas. E, prvo e, HIV. Znamo da u Africi ima najviše HIV-a u svijetu, 25,5 milijuna Afrikanaca žive s tom bolešću i trebaju liječenje kako bi se ta epidemija držala pod kontrolom i ne bi dalje širila. Prošle godine 1,2 milijuna ljudi je zaraženo sa HIV-om i premda su države puno e, e, napredovale kada je riječ o dostupnosti e, terapija još uvijek milijuni ljudi nemaju pristup tim lijekovima i još jako puno ljudi umire od te bolesti. Dakle, to su veliki izazovi regije kada je riječ o HIV-u, iako je postignut i napredak. Vidjeli smo napredak u cijeloj regiji i kontinentu kad je riječ o HIV-u i AIDS-u, odnosno SIDI, tamo gdje je epidemija bila manje manje raširena. Vidjeli smo da kada smo pokrenuli inicijativu da ljudi imaju pristup liječenju, vidjeli smo da neke države nemaju dovoljno liječnika, pa smo se dogovorili da i medicinska sestra može početi liječiti pacijente sa HIV-om. Radimo na sličnim eh, političkim promjenama u nekim zapadnim i središnjim afričkim državama i sada imamo e, program kako bi se ubrzao napredak. No optimistični smo i sigurni smo da cilj okončanja AIDS-a kao problema javnog zdravlja mm, da se može postići u afričkoj regiji. Vidjeli smo da se sve više pacijenata liječi, da su e, intervencije e, sve veće e, da postoje sredstva namijenjena za to prema tome želimo 23 milijuna ljudi liječiti. Dakle, e, Afrika je na putu da postigne taj cilj e, potrebni su i domaća sredstva i domaći resursi. Još uvijek je potrebna decentralizacija. Iako su stope zaraze sve manje, one još uvijek rastu među mladim djevojkama. Dakle, to su pitanje vezane uz spol, e, uz rod, e, odnosi žena i muškaraca, odnosi moći u društvu, inhibicije, e, dakle, dakle nemogućnost otvorenog govora o tim odnosima, to su sve izazovi s kojima se još moramo nositi e, zbog ranjivosti mladih djevojaka moramo raditi na nekim ključnim populacijama u regiji na primjer ljudi koji si ubrizgavaju droge e, seksualni radnici e, muškarci koji imaju seksualne odnose s drugim muškarcima na primjer ovo je beba e, koja se testira na prisutnost side vidjeli smo na primjer e, pozitivno iskustvo kada je riječ o prijenosu side s majke na dijete. Kada je riječ o tuberkulozi, a to je još jedna bolest e, koja neproporcionalno e, utječe na afričku populaciju. U Africi imamo 25% e, tuberkuloze u svijetu, a to je usko vezano uz HIV, jer oni koji imaju HIV e, su skloni da njihova latentna tuberkuloza se razvije i da preraste u bolest. Dakle, najviše ljudi s hivom umire od tuberkuloze. Također e, imamo i tuberkulozu otpornu na lijekove u, Africi, a lijekovi koji su potrebni e, da bi se to liječilo su vrlo skupi. Dakle, tuberkuloza je još jedna bolest koja iziskuje multisektorski pristup. Oni koji su e, ranjivi na tuberkulozu, koji su izloženi prašini od silike e, u E, rudnicima, e, oni su posebno ranjivi, dakle također radnici u e, građevinarstvu, te i oni koji su u zatvorima zbog prenapučenosti zatvora i tako dalje. Dakle, potrebno je puno raditi da bi se izradili novi alati za tuberkulozu. Postignut je veliki napredak kad je riječ o dijagnozi, o režimima liječenja. Režimi su sada skraćeni, e, liječenje je ubrzano, ali mislimo da je moguće i okončati tuberkulozu kao problem javnog zdravlja do 2030. ako dobijemo dodatna ulaganja jer oko 40% sredstava još nedostaje Prošli tjedan sam bila u Moskvi gdje je bio ministarski sastanak o tuberkulozi. U Moskvi je potpisana deklaracija da treba ubrzati e, liječenje tuberkuloze, a i e, opća skupština će imati e, zasjedanje na temu tuberkuloze te se nadamo da možemo skrenuti pozornost čelnika država na taj problem i da ćemo postići e, ulaganja u, u liječenje tuberkuloze slična onima kao i za HIV. Dakle, potrebno je e, raditi na, i na socijalnim aspektima. E, kada je riječ o malariji možemo reći da je subsaharska Afrika dom malarije, dakle mjesto odakle potječe malarija. Imamo oko 190 milijuna novih slučajeva i oko 395 tisuća smrti u 2015. godini broj smrti e, od malarije je smanjen e, i u razdoblju e, milenijskih razvojnih ciljeva Imali smo partnere koji su ulagali preko globalnog fonda i druge inicijative i zahvaljujući tome e, je broj slučajeva malarije smanjen za 6,8 milijuna smrti, a imali smo 663 milijuna manje slučajeva malarije. E, također se izrađuju nove tehnologije koje se ispituju na djeci jer su djeca osobito osjetljiva na malariju. E, dakle, potrebna je brza dijagnoza i liječenje imamo i pilot program da bi se ispitalo moguće cijepivo protiv malarije koje daje djelomičan imunitet ako e, sve te službe e, zajedno razvijemo nadamo se da ćemo smanjiti malariju u regiji kada je riječ o prenosivim bolestima, ja bih ukratko spomenula i takozvane zanemarene tropske bolesti. E, to su parazitske bolesti, na primjer e, e, bolest spavanja, elefantitis, gvinejska glista to su bolesti koje utječu na siromašne zajednice, e, onemogućuju ljudima da rade na poljima, e, stoga obitelj koja je već bila siromašna e, osiromašuje još više, nema dovoljno dobrih higijenskih uvjeta u Londonu je održana konferencija e, gdje su e, e, se okupile razne organizacije i ljudi koji su odlučili ubrzati rad na ovim zanemarenim tropskim bolestima kako bi se neke od njih eliminirale i iskorijenile i kako bi se zajednice koje su trebale e, velike količine lijekova e, da to bude e, pod kontrolom da se oslobode tog problema. U Togu, na primjer, je postignut veliki napredak i druge države poput Malavije. Malavija su se približile eliminaciji države doniraju lijekove kako bi se proveli masovni preventivni programi e, kojima bi se iskorijenile te bolesti. U prosjeku 50 centi po osobi godišnje e, je iznos koji je potreban da bi se neke od tih bolesti držale pod kontrolom. Naša regija E, je sklona epidemijama e, prenosivih bolesti. Već sam spomenula ebolu. E, mislim da je to razorilo našu kolektivnu psihu i da je naglasilo koliko je potrebno da države imaju otporne e, sustave e, zdravstvene skrbi kako bi brzo mogle detektirati pojavu tih bolesti i spriječiti epidemije. Imamo oko stotinu javnih e, događanja, e, e, odnosno oko stotinu događaja koje utječu na javno zdravlje svake godine. To su, na primjer, kolera, ebola, meningitis, žuta groznica. Dakle, pojave takvih bolesti sada u Madagaskaru imamo kugu, sigurno sigurno ste za to čuli. Također imamo mjesta e, gdje e, se vode pobune, građanski ratovi, e, sukob u Južnom Sudanu, na primjer, gdje je kompromitirana mogućnost javnih službi da se bore protiv bolesti postoji veliki e, problem otpornosti na antibiotike e, zbog e, pretjeranog korištenja antibiotika u zdravstvenog sektora, ali i u poljoprivredi e, zbog čega ti antibiotici ulaze u okoliš i zbog toga dolazi do otpornosti. Sve to pokazuje da zdravstveni sustavi u tim zemljama nisu dovoljno snažni, nemamo dovoljno kvalificiranih e, zdravstvenih radnika, laboratorija kojima bi se moglo rano e, potvrditi pojave nekih bolesti. E, nemamo dovoljno ni rukavica ni tekuće vode u nekim slučajevima kako bi se svakodnevno nosili s bolestima u Africi. Mi kao svjetska zdravstvena organizacija reagiramo na različite načine kako bismo pomogli državama da poboljšaju svoje kapacitete. Smatramo da sa tim velikim opterećenjem bolesti i obzirom na napredak koji je postignut e, i zbog međunarodnih ulaganja i zbog e, veće opredjeljenosti u samim državama, e, došli smo na primjer do prekretnice kad je riječ o poliju. Otkrili smo da u zemljama eh, gdje E, su sukobi, na primjer u sjevernoistočnoj e, Nigeriji, nakon što smo proslavili iskorjenjivanje polija, godinu dana kasnije smo vidjeli da polija još ima. Dakle, mi e, učimo surađivati sa sigurnost službama na način koji prije nisam mogla zamisliti. Razgovaramo s ljudima u armiji, u vojsci, molimo da omoguće našim ljudima da idu na teren i da cijepe djecu. Dakle, učimo nove načine rada. E, postignut je i veliki napredak, a riječ o hiv tuberkulozi, malariji, sve to iziskuje E, snažne i otporne zdravstvene sustave u državama sa dovoljno e, financijskih sredstava da ljudi ne bi morali izravno plaćati liječniku na terenu moramo imati programe osiguranja kako bi i siromašniji, e, siromašni obitelji i bogate imale pristup e, zdravstvenoj skrbi. Dakle, potrebna je, e, potrebno je univerzalno zdravstveno osiguranje kako ne bi bilo financijskih poteškoća na razini obitelji i kako bi se mogle sprečavati bolesti i držati pod kontrolom. E, Svjetska zdravstvena organizacija ima okvir da bi se postiglo univerzalno zdravstveno osiguranje i radimo sa državama na tome. Moramo se više usredotočiti na ljude, moramo na više integrirani način pružati zdravstvene usluge kako bismo bolje koristili raspoložive resurse i kako bismo izgradili sustave javnog zdravstva u državama. Sada želimo postići bolju ravnotežu kada je riječ o bolestima i radimo na osnaživanju država e, kad je riječ o zdravstvenim sustavima. Imamo indeks gdje nastojimo vidjeti koliko su pokrivene osnovne zdravstvene usluge u raznim zemljama. Vidimo goleme razlike. Na primjer, Alžir e, ima 83 bodova, a Niger 11, indeks je 100. Dakle, vidimo velike varijacije u e, kapacitetu države da ponudi svom stanovništvu osnovni paket zdravstvene skrbi. Moramo raditi na ravnopravnosti u državama kako bi bilo više ljudskih resursa zdravstvenih radnika. Afrička regija ima veliko pomanjkanje e, medicinskih sestara, liječnika e, i drugog zdravstvenog osoblja i tu moramo e, puno poraditi, a puno toga ovisi o ulaganjima o novčanim sredstvima i iz domaćih izvora i iz međunarodnih e, izvora. U Afričkoj svjetskoj regiji, u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji imamo agendu za transformaciju. Mi želimo na drugačiji način raditi u 47 država kako bismo se bolje orijentirali ka prioritetima. Imamo vrlo raznolike države. Neke su velike, e, na primjer Nigerija, neke su vrlo male, na primjer Lesoto, Dakle, moramo prilagoditi svoj pristup svakoj pojedinoj državi. Mi se fokusiramo na rezultate, želimo poboljšati svoju učinkovitost u korištenju sredstava koje imamo na raspolaganju i vidimo da se e, tu situacija poboljšava. I na kraju želim reći da puno učimo zajedno s našim državama članicama kako e, uspostaviti zdravstveni sustav koji će donijeti rezultate. Integrirani pristup e, će nam u tome pomoći i vrlo smo zadovoljni što Europska unija podržava program na E, dijalogu i e, upravljanju e, u zdravstvenoj politici kako bi se nosili sa prioritetnim zdravstvenim problemima i mi želimo uskoro provesti program e, za e, univerzalno zdravstveno osiguranje čime bismo smanjili i smrtnost žena pri porođaju e, djece i prenosive bolesti. Puno hvala. Hvala na Hvala lijepo isto tako i na izlaganju i želim pozvati kolegice i kolege da se jave za riječ, da komentiraju ili ukoliko žele uputiti pitanje. Gospodin hvala vam lijepa. Ja sam zastupnica, predstavnica iz Irske i zaista interesantna prezentacija koju smo ovdje mogli čuti i zaista često moramo pomisliti i razmišljati o tome što to radi Svjetska zdravstvena organizacija. To je organizacija koja na puno i mnogo načina, bez mnogo publiciteta radi i postavljamo pitanje što bi se dogodilo kada njih ne bi bilo tamo. Želim bih postaviti pitanje gdje mislite da je područje gdje su najveći potencijali i resursi zapravo za djelovanje, koje je to područje gdje vi vidite najveće moguće resurse djelovanja? Hvala vam na ovom pitanju, hvala što ste nas e, podsjetili što moramo prezentirati upravo naš rad, komunicirati, dakle sve više ove naše postignuće koje ostvarujemo. Mislim da nam je zaista treba bolja izgradnja kapaciteta na svim razinama za sva onaj rad koji radimo u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. U mnogim državama smo mali timovi, to su predstavnici, nekoliko stručnjaka koji se nalaze u našim uredima, također i nacionalni stručnjaci, ali ono što bismo mi sada željeli da zaista imamo jednu visoku razinu stručnosti, e, ekspertize koja bi se koordinirala kroz čitav sektor i koja bi vladama pomogla u njihovim e, temeljnim temeljnim zadaćama, a to je stvaranje politika i preduvjeta, e, osigurati isto tako i tehničku pomoć, okvire za tehničku pomoć, što znači da trebamo zaista veće razine kapacitiranosti. E, kapacitiranost e, ne samo u zdravstvenom sustavu, već moramo isto tako obrađivati i specifične slučajeve, ako su to stručnjaci za tuberkulozu, za malariju, za sidu, sve to moramo gledati u kontekstu tekstu jednog dobrog financiranog zdravstvenog sustava, ali svakako na razini države. Hvala lijepa, gospođo Miller. Hvala vam lijepa. Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Miller. ja sam sa svoje strane htjela evo, pozdraviti eh, vas kao kolegicu. Ja sam sa velikom pažnjom pratila ono što ste izlagali, vi ste govorili o potrebi da se izgradi jedan strukturirani socijalni sustav, a koji će biti zasnovan na tvrstim temeljima, jer zaista i najbolje namjere koje bismo imali ne moraju dovoditi nužno i do očekivanih rezultata, a bez upravo ovakve strukture. Možete li nam kazati kako bismo mogli još bolje surađivati s vama, kako bi upravo konkretni ciljevi upravo ove socijalnih sustava, dakle ne govorim i ne tiče se epidemija ili ciljanih programa, već e, kako bismo mogli na jednoj višoj razini doprinositi. Naravno da nismo u mogućnosti e, zaštititi cjelokupno stanovništvo, ali kako možemo spriječiti na neki način da se ne šire određene zaraze. Lokalno stanovništvo nije u mogućnosti e, voditi skrb o sebi, nemaju sanitarne preduvjete i ne mogu riješiti sanitarne probleme. Isto tako i stanovnici u Africi ne ovise samo o tome da u svojim državama i kulturama mogu uopće ostati i opstati. Da, sve što se tiče, dakle, socijalnih, e, sigurnosnih sustava, socijalnih mreža, ja bih e, kazala da tu moramo još puno toga učiniti kako bi upravo politika na razini država bila ustoličena. Dakle, u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji naravno da imamo predođbe o tome kako se tehnički može tome pristupiti, no u prvom redu svakako je potrebna politička odluka. Dakle, mora i postojati svojevrsna odluka koja će oh, ustoličiti jedan mehanizam ili platforma za socijalnu zaštitu i izgradnju jednog takvog sustava kako bismo onda eh, one najsiromašnije slojeve zaštitile. Dakle, izgraditi jedan takav sustav e, u kojem će se zaštititi široki slojevi naroda. Znači, potrebna je prvenstveno politička odluka, međutim, riječ je o strateškom pitanju koja se upravo tiče i ukupnosti društva. Na kraju krajeva to je i pitanje etičnosti. Možemo surađivati svakako na razini i kada je riječ e, o svim onim primjerima koje smo mogli već vidjeti u nekim zemljama, a to je Ruanda, Burundi, gdje smo započeli sa ovim programima, gdje imamo već iskustva na načkoj razini, e, unutar kojih možemo vidjeti da ima zaista optimizma, a to je e, socijalna zaštita koja se može izgrađivati, predva je koje mi kao svjetska zdravstvena organizacija ćemo odnosno predstavnici europskih e, država i vlada u dotičnim zemljama mogu dati svoj konkretan doprinos kako bismo i mi s naše strane mogli uspjeti da se svi zaključki koje se eventualno donesu mogu biti i provedeni, a upravo zaštita stanovništva mora biti na prvom mjestu a upravo konkretne E, pristup svim e, zdravstvenim uslugama koje se mogu ponuditi. Naravno, Moramo gledati jedan širi kontekst, e, moramo isto tako promatrati i kulturu u samoj državi, e, moramo vidjeti vjeroispovijest, e, možemo puno toga govoriti, ali ako ne uspijemo uvjeriti stanovništvo u pojedine aktivnosti i ukoliko sami savjeti i način života neće biti prihvaćeni, onda to neće donijeti ni velikog uspjeha. Stoga svakako moramo surađivati usko sa pojedinim društvima i sa pojedinim skupinama, moramo naravno saslušati sve one njihova promišljanja i na temelju toga razvijati jednu strategiju. I sve to skupa Čini mi se da je jedan dobar pristup ovoj problematici, svakako e, kada smo imali ebolu, slično smo pristupili i tada smo morali također prilagođavati se lokalnoj situaciji, dakle isto tako i nekim običajnim e, na neki način e, postupcima koji bi omogućili u konačnici da se savladava bolest. Doktorce Mojeti, spomenuli ste e, nedostatak doktora kao jedan od velikih problema u liječenju oboljelih Ok. Dakle, spomenuli ste nedostatak doktora kao jedan od velikih problema u liječenju bolesnih do te mjere da ste prisiljeni i dopuštati medicinskim sestrama da na neki način preuzmu odgovornost i onaj stručni dio koji je po struci namijenjen za doktore. Kako vidite mogućnost za rješavanje tog problema? Smatrate li da bi trebalo sa razine Europske unije ulagati u obrazovne sustave i stručno i financijski na području Afrike ili čak da bi se na, eh, u obrazovnim sustavima i sveučilištima u Europskoj uniji treba osigurati jedan kapacitet, jedan broj dodatnih za školovanje kandidata iz Afrike koji bi završili doktorski studij koji bi se stavili na raspolaganje za liječenje u Africi. Hvala. Um, Hvala vam uistinu na ovom pitanju koje ste postavili. Ove preporuke, a isto tako i čitav niz e, rješenja, svakako temelj su liječnici, zdravstveni sustav i medicinske sestre. E, države bi svakako trebalo pojačati svoje aktivnosti u obrazovanju u segmentu dakle e, liječnika i kako na lokalnoj razini, tako i na međunarodnoj razini. Također možemo kazati da vrlo često možemo vidjeti da kada pošaljemo dakle, na specijalizaciju ili na obrazovne e, skupove, da se često ne vraćaju, znači ostaju u državama u koje smo ih izaslali, ali svakako potičemo da se upravo e, obrazovni sustav e, mora pojačati. Svakako da postoje i čitav niz nedostataka u brojčanom smislu liječničkog kadra. Međutim, sam trening nije dovoljan. Ovi liječnici moraju se apsorbirati u samom sustavu, u e, zapošljavanju, a to je svakako jedan faktor na koji utječe i lokalni proračun neki od e, limitirajućih faktora svakako. Sami resursi broja sudionika u dakle, specijalizacijama nije malen, ali e, države moraju promišljati sve svoje akcije koje će poboljšati i ovaj sustav obrazovanja, a isto tako i javne službe koje moraju na neki način povećati brojke, preduvjete i uvjete rada koje se moraju osigurati kako bi se zadržali sustav, u sustavu sustavu e, ovi stručnjaci. E, isto tako, raspodjela liječnika u e, Africi izuzetno je loš odnos između ruralnih područja i koncentriranih gradova, gdje imate u gradskim područjima dovoljno liječnika, ali u ruralnim područjima uglavnom se medicinskom skrbi bave sestre i izuzetno mali broj je liječnika. Također, postoji potreba da se i paramedicinski sustav razvije, e, što znači da kada nemamo još uvijek izgradnju kapaciteta u pravom smislu, kada države ne mogu investirati, tada moramo ove nedostatke na neki način popuniti koji će omogućiti osnovnu zdravstvenu skrb za stanovništvo. A što se već dogodilo u nekim državama koje su e, koristile neke druge kadrove koji su na neki način bili u funkciji liječnika a to zovemo takozvani task shifting, a upravo to se organizira na način da sa jasnim smjernicama, a isto tako i sa algoritmima se radi i uz nadzor možete omogućiti i dobru kvakvoću usluga e, za e, područje, ruralno područje morate, e, možete isto tako i paramedicinsko osoblje na neki način iskoristiti u ovim ruralnim područjima, što znači da je moguće ove nedostatke pokreti. Također, prepoznajući ujedno i isto tako i društvo, vidljivo je da moramo imati i, i djelatnost, isto tako i promociju na lokalnoj razini koja e, promovira e, osnovne zdravstvene usluge na lokalnoj razini. Ono što želim kazati je da kako bismo upravo mogli ove standarde e, svjetske zdravstvene organizacije ostvariti u pogledu liječnika i medicinskog osoblja, a isto tako to je i odgovor na hitne slučajeve, to je znači pitanje obrazovana školovanja i isto tako nadzor e, onih kadrova koji još nisu kvalificirani obaviti sve usluge, ali kako bi se usluge u konačnici mogle i pružiti. Moramo dakle e, isto tako u tom smislu omogućiti da isti tako medicinsko osoblje se obrazuje i da svoje stručne vještine i dalje izgrađuje. Hvala lijepo, gospodin Pančo. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Dakle, riječ je o novim ratovima o kojima je riječ u Africi. Nažalost, situacija je upravo takva. Postoje naime države u kojima vlade nisu u stanju uopće vladati stabilno, što znači da razmirice između e, pojedinih e, dakle, skupina se ne mogu držati pod kontrolom. Kakve onda mogućnosti postoje za izgradnju bilo kakvog sustava, da li postoje uopće e, mogućnost ispuniti ovu osnovnu zdravstvenu uslugu o kojoj ste govorili? Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Upravo u kontekstu kada e, kapacitet izgradnje samih vlada nije u mogućnosti ispuniti svoje upravo zbog određenih konflikata ili zbog nekih e, specifičnih situacija, dakle moramo reći da postoje države u kojima se to na neki način događa i gdje vidimo da međunarodna zajednica sa svoje strane, e, bilo da je partner tim vladama ili međunarodne organizacije ili organizacije civilnog društva, pokušavaju učiniti svoje i osigurati osnovnu zdravstvenu skrb. Ono što mi možemo učiniti kao organizacija jeste da koordiniramo rad svih onih sudionika u području zdravstva. Dakle, bilo da je to obrazovanje, bilo to je da je sanitarna e, voda, bilo da je to osnovne usluge, e, prehrambeni proizvodi i tako dalje. Znači, obrazovati i najmlađe u tom pogledu. Ono što mi pokušavamo je da surađujemo sa drugim partnerima Ujedinih naroda da pokušamo koordinirati sve ove doprinose tih eh, pojedinih cjelina kako bismo onda racionalno mogli ispuniti potrebe samog stanovništva, imunizacijski eh, isto tako spriječiti eh, izboj samih zaraza a isto tako moramo e, kao tehnička agencija raditi na tom segmentu, svakako u kontekstu e, ovih okolnosti koje ste napomenuli, ujedini narodi koji imenuju koordinatore e, u ovim hitnim slučajevima, a svakako i Svjetska zdravstvena organizacija se uklapa u ovu strukturu kako bi upravo koordinirala sve segmente zdravstvenog sustava. Hvala lijepa. Sada bih dala riječ predstavnicima iz afričkih parlamenta. Na prvom mjestu to je Rijeskali iz parlamenta Maroka. Štovana gospođo predsjednice Štovane dame i gospodo, ja bih e, se željela zahvaliti što naše marokansko izaslanstvo je primilo poziv e, upravo na ovaj okrugli stol kad je riječ o zaraznim bolestima. E, gospođa Malti je već istaknula ono što sam i ja kanda reći, a to je suzbijanje smrtnosti majki je sigurno jedan od najvećih e, problema s kojim smo suočeni. Zdravlje žena tiče se isto tako i njeno uloga u društvu. Mi u roku uvijek smo se zalagali za to da bi upravo e, posljednjih pet godina smanjili postotak za 35% smrtnosti majki prilikom poroda. 112 žena umire na sto tisuća, to su upravo postoci i podaci naših najnovih istraživanja tu možemo dakle govoriti o ukupnom postotku od 72%. Još jedna važna točka koju želim naglasati, a jedan od zastupnika je istaknuo, tiče se e, medicinske skrbi kao takve. S obzirom e, na činjenicu da se ipak u našim državama neke stvari pomiču sa mrtve točke, 90% stanovništva ima sada već pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na mirovinu. I upravo ove e, medicinska i socijalna skrb jest mjera koja treba zaštititi i stanovništvo koje je starije. Toliko o zdravstvenom sustavu. Svakako moramo istaknuti, napomenuti da imamo više sredstava na raspolaganju nego prije, to je 6,5%, što nije ni malo dovoljno kako bi se svim stanovnicima omogućio pristup zdravstvenim uslugama, prije svega kad je riječ o ruralnim područjima. Prije svega moramo isto tako kažeti da Maroko ima zdravstvene programe koje se tiču prevencije e, teških i zaraznih bolesti, a isto tako e, moramo istaknuti da Maroko na međunarodnom planu čini sve da se provedu ove mjere koje predlaže i Svjetska zdravstvena organizacija, a prije svega kad je bilo riječ i o širenju ebole, kad je riječ o prenosivim bolestima u Maroku, e, ove bolesti čine jedan veliki postotak. Postoji i direktna veza sa siromaštvom. E, prije svega moramo kazati da one skupine stanovništva e, koje su najsiromašnije pogođene su ovim bolestima, migranti, a isto tako i sve ostale skupine koje su na rubu siromaštva. Što se tiče zaraznih bolesti, moramo zabilježiti tri situacije koje smo uspjeli zadržati pod kontrolom, a neke smo uspjeli koleru suzbiti. Jedan od novih primjera uspješne borbe protiv e, dakle, zaraznih bolesti. Neke druge bolesti koje smo uspjeli isto tako programom cijepljenja e, podvesti pod kontrolu. Više od 95% je procijepljeno stanovništva. To je izuzetno dobar postotak. Druga kategorija kad je riječ o programima, a usprko svim nastojanjima i dalje se bolesti e, mogu prenositi. To je riječ o tuberkulozi, isto tako sida, HIV, e, oboljenje gornjih dišnih puteva, te isto tako i e, hepatitis kao takav. E, treća skupina mjera i programa tiče se e, ponovnog javljanja problema koje su dosadašnje mjere nisu u dovoljnoj mjeri suzbile. A kad je reč o tuberkulozi moramo istaknuti da 27 do 28 tisuća novo otkrivenih slučajeva imamo u našim gradovima, a više od 200 e, dakle pacijenata koji su e, otporni na sve vrste e, medikamenata. Prije svega u gradskim područjima moramo istaknuti ovo kao velik problem. Incidentnost je 600 tisuća e, osoba koje su zaražene meningitisom. Te isto tako zabilježavamo slučajeve visoke smrtnosti koja je izuzetno zabrinjavajuća. Još jedan čitav niz bolesti koje se šire e, poput epidemije. Mjere koje su poduzete, svakako moramo kazati da da upravo konjunktivitis, e, gubavost i neke druge bolesti su iskorijenjene, međutim strategija dovođenja pod kontrolu ovih potencijalnih opasnosti moramo i dalje provoditi. Pored e, svega navedenog e, imamo i jedan obratni plan prve bolesti koje smo zabilježili 1986. godine, 6000 novo oboljenih, 15% žena je bilo pogođeno sa seksualno prenosivim bolestima upravo iz razloga što se je upravo e, materijali su se razminjivali. Znači prevencija kao takva e, ključna je u svakim e, nastojanjima da bi se onemogućilo upravo širenje ovih bolesti. Što se tiče prevencije prijenosa bolesti sa majke na dijete, upravo prevencija kroz davanjem, dakle isto tako i prijenos HIV-a ovim putem terapeutske mjere samih e, sudionika koje možemo ponuditi, međutim moramo kazati da je e, ovime obuhvaćeno svega 48%. 2016. godine 16% je bilo obuhvaćeno, ovaj postotak se poboljšava, međutim moramo i dalje raditi na tome. Što se tiče psihološke skrbi i socijalne skrbi kao takve, E, moramo naglasiti pojačanje društvenog sustava, te isto tako pojačanje nevladinih organizacije koje moramo podupriti, a kako bismo u konačnu imali jednu globalnu viziju suzbijanja e, HIV-a, SIDE. 75% do 2020. godine je cilj. Jedan od e, prepreka na tom putu u ostvarivanju ovih ciljeva je upravo stigmatizacija i kriminalizacija, a to ostaju e, važni segmenti koje valja suzbijati. 80% e, dakle, iz skupine dakle, ovisnika, migranata, isto tako u, segmentu prostitucije upravo su pogođeni ovim sustavom. Što se tiče e, dakle, zaraznih bolesti, moramo istaknuti naše partnerstvo koje smo uspostavili sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, a kroz inicijativu i koje na razini ministarstva provodi programe koje su zacrtani u e, ispunjavanju svih e, programa na političkoj razini, te isto tako moramo istaknuti naš rad koji se nalazi izvan granica. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, e, senator Ajvaj Kiki, Nacionalna skupština Niger. Uh, Uvažena gospođo predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Postoji izreka u Africi prema kojoj tko je zdrav, taj je bogat. Na nama je da radimo na tome da se proprave zdravstveni uvjeti e, u kojima ljudi žive i što se tiče sanitarnih uvjeta, što se tiče pristupa vodi, što se tiče primatne zdravstvene skrbi. Kao e, država i kao parlament, e, naš je parlament donio zakon prema kojem jedan e, posto sredstava koje ulaze u konsolidirani fond ulazi u različite državne grane i raspodjeljuje se posebno s ciljem pružanja zdravstvene skrbi. Želio bih vas e, izvijestiti da smo donijeli zakon i uspostavili instituciju koja se zove Nigerijski e, fond za zdravstveno osiguranje. Imamo popis koji definira Skupština, imamo zajednički popis koji dijelimo na regionalnoj razini. Očekujemo da ono što radimo na državnoj, ranici, državnoj razini bude preneseno na e, lokalnu razinu. Imamo nacionalnu agenciju za kontrolu e, SIDE. Neke od europskih agencija surađuju s ovom našom institucijom. Nama je iznimno važno uspostaviti kontrolu i ublažiti posljedice zaraze sidom. Imamo, i to dobro funkcionira, imamo e, bolnice e, za edukaciju i centre e, diljem zemlje. Cilj je pružati zdravstvenu skrb i osigurati osoblje i bilo što se tiče liječnika ili e, drugog zdravstvenog osoblja. Ulažemo u škole kako bismo imali dovoljne resurse i što se tiče e, liječenja i drugih usluga. Isto tako što se tiče e, malarije, tu moramo reći da su posljedice još smrtonosnije i zato osiguravamo potrebnu opremu E, mreže koje su potrebne za zaštitu od komaraca i e, druge sanitarne uvjete kako bismo spriječili širenje ove bolesti. Kao parlament donijeli smo također zakon koji se odnosi na zaštitu osoba s invaliditetom. E, nastojimo osigurati lijekove i skrb i pristup infrastrukturi Imamo isto tako agenciju čiji je cilj pružiti primarnu zdravstvenu skrb. Ona djeluje po cijeloj državi. Očekujemo da ćemo do 2019. osigurati da svaka osoba e, može uživati primarnu zdravstvenu skrb. Imamo isto tako investicijski fond e, sa skoro e, milijardu eura godišnje, čiji je cilj osigurati rad centara za primarnu zdravstvenu skrb kako bi e, ljudi imali pristup tim osnovnim uslugama. Imamo i program E, čiji je cilj riješiti problem siromaštva, nezaposlenosti. Jedan od elemenata ovog programa odnosi se na to da diplomanti dobiju osnovnu obuku kako bismo mogli riješiti e, probleme koji su prisutni zbog nedostatka obrazovanja u smislu e, zdravog života u gradovima. Na tom području nam je cilj ublažiti i riješiti probleme. Naš predsjednik je osigurao da se ulažu sredstva kako bismo e, osigurali najmodernije zdravstvene centre u državi. A to je povezano sa ciljevima održivog razvoja jer zamjenik glavnog tajnika UN-a zamjenica e, bila je službenica u Nigeriji prije nego što je otišla u UN. Mi kao zemlja dajemo sve od sebe. Međutim, treba nam suradnja E, treba nam suradnja s našim institucijama kako bismo unaprijedili e, naše kapacitete i sposobnosti i uspješno se nosili sa lokalnim e, problemima. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sada bih ponovno dala riječ doktorici Mojeti ukoliko se želi osvrnuti na ono što smo čuli od predstavnika parlamenta iz Afrike. Hvala lijepa. Zahvaljujem zastupnicima iz Maroka i Nigerije na informacijama koje ste s nama podijelili u svezi s aktivnostima koje provodite u svojoj zemlji, a u pogledu zdravstvene skrbi. Čuli smo neke informacije o nekim uspješnim programima u Maroku E, između ostalog e, smanjenje stope smrtnosti, a dobili smo informacije i o nekim mjerama iz Nigerije kako bi se unaprijedila primarna zdravstvena skrb i e, državno zdravstvene osiguranje. Vjerojatno sam više puta bila u Nigeriji nego u drugim zemljama. Ondje sam bila tri puta prije nekoliko mjeseci zadnji puta u sklopu kampanje koju vodimo protiv dječje paralize i malarije, a s ciljem osiguranja e, temeljnih usluga za e, testiranje. E, svjesni smo situacije, surađujemo s ministarstvom i sve više naš državni ured naš ured surađuje sa vašim državnim institucijama kako bismo osigurali financiranje programa osiguranja. E, uključeni smo u rješavanje ovih pitanja koja ste spomenuli. Strategija o kojoj govorite e, u smislu uključivanja mladih e, iznimno je važna. To je nešto od čega mogu profitirati i mladi i sam zdravstveni sustav u zemlji. Mi doista ulažemo velike napore kako bismo izgradili kapacitete raznih institucija u Nigeriji i osigurali poboljšanja, unaprijedili kvalitetu zdravstvene skrbi u smislu e, pozitivnih ishoda i spašavanja života. Zaključno bih željela zahvaliti svim zastupnicima na pozivu da dođem ovamo. Zahvaljujem na vašim pitanjima i komentarima. U interakciji između Europske unije i Afričke unije i interakciji među zastupnicima Važno je pitanje nacionalnog financiranja. Važno je osigurati vlastita sredstva i socijalnu zaštitu te umanjiti financijske poteškoće za ljude e, što se tiče pristupa primarnoj zdravstvenoj skrbi. E, naravno, zastupnici rade na različitim područjima i postoje subjekti koji podnose izvješće o raznoraznim sektorima. Postavlja se pitanje kako olakšati komunikaciju, kako bi na koncu došlo do definiranja politika koje su bitne i korisne. I to je svakako nešto na što vas pozivam jer naravno e, vaša e, uloga je iznimno važna jer pomažete izvršnoj grani vlasti da donese potrebne odluke. E, sigurna sam da vodite računa o tome da je potrebno ispuniti data obećanja i preuzete obveze. Mi smo tehnička agencija koja radi u Africi. Važno je osigurati informacije o napretku, dati savjetodavne usluge vlastima i komunicirati s parlamentom kako bi se e, svima pomoglo da se poboljša situacija. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa doktorice Mojeti. E, rado ćemo vas e, ponovno ugostiti kada dođete u Brisele, da čujemo do kakvih je još e, pomaka došlo. Želimo vam puno sreće. Zahvaljujemo na vrlo zanimljivim izlaganjima. colleagues, we Poštovane kolegice i kolege, e, imat ćemo razmjenu gledišta s komisijom što se tiče četvrtog paketa o e, stvarnim e, emisijama vozila na cesti. Trenutačno se vodi rasprava o tom paketu na tehničkoj radnoj skupini. Što se tiče emisija na cesti lakih motornih vozila. Uvodi se koncept e, usklađenosti a u pogledu e, testiranja na cesti i neovisnog testiranja. E, tu postoje i neka druga pitanja koja su ostala otvorena u sklopu prva tri paketa. S nama su danas ovdje predstavnici Europske komisije iz nadležnog odjela. Ovdje je gospođa Šikovska. Izvolite. Mm, imate deset minuta za svoje uvodno izlaganje. Hvala vam lijepa. E, dobar dan svima. Hvala vam lijepa što ste nam dali ovu mogućnost da vas izvijestimo o najnovijim informacijama što se tiče dosadašnjih e, aktivnosti i rada na četvrtom paketu koji se odnosi na emisije lakih motornih vozila na cesti. Možda se sjećate, e, u svibnju prošle godine je e, propis stupio na snagu, primjenjuje se od rujna na sve nove vrste vozila, a u međuvremenu smo usvojili takozvani treći paket e, koji se odnosi na brojeve čestica, a sada dovršavamo rad na ovom paketu i radimo na usklađenosti. As U svakom slučaju zahvalni smo vam na mogućnosti da e, govorimo o ovoj temi. Prošle godine smo govorili o trećem paketu i to je bilo iznimno e, korisno. Postoji nekoliko otvorenih pitanja koja su relevantna u predstojećem zakonodavstvu. Ovdje imate e, najvažnije elemente. E, kao prvo, e, bavimo se pitanjem usklađenosti motornih vozila. One moraju biti u skladu sa onim standardima u skladu s kojim su odobrena, u skladu s kojim je provedena homologacija. Osim toga, e, uvodimo E, metode koje se odnose na verifikaciju informacija o emisijama na cesti. Uvodimo nešto što zovemo maržu. Sjećate se kada smo govorili o drugom paketu, imali smo dvije marže, e, jednu koja je bila koeficijent usklađenosti i e, drugu E, koja se odnosila na elemente koje revidiramo u sklopu četvrtog paketa. Osim toga, e, uvodimo smjernice koje se odnose na prenosive sustave mjerenja, a postoje i neke preostale teme kojima se nismo detaljno bavili u sklopu ranijih paketa ili e, gdje je došlo do određenog napretka u pogledu tehnologije ili podataka, recimo u odnosu na hibridna vozila i neke druge segmente gdje je ostvaren napredak. E, to je otprilike područje koje preispitujemo. E, sada bih rekla nekoliko riječi o tome e, što mislimo pod ovoj, ovom usklađenosti u pogonu. Ovdje možete vidjeti da se oslanjamo na verifikaciju i provjeru usklađenosti vozila tijekom e, cijelog životnog ciklusa u skladu sa homologacijom, a temeljem različitih izvora podataka. Govorimo naravno o e, emisijama na cesti. Koristimo informacije u sklopu e, PEMSA, odnosno prenosivog mjerenja emisija. E, koristimo isto tako informacije koje prikupljamo od različitih subjekata i nevladinih udruga e, i drugih izvora. A to su podaci koji se trebaju e, validirati kako bi bili vjerodostojni. Mi razmatramo sada mogućnosti koje su nam na raspolaganju za potvrdu informacija, najbolje mogućnosti i na koncu se naravno objavljuju podaci. E, to ne znači da se neće koristiti podaci koji su stariji od godinu dana, ali obično se objavljuju, podaci objavljuju jednom godišnje. E, podaci imaju e, tri cilja. Kao prvo provjeru usklađenosti, ali isto tako u sklopu istraga je li došlo do manipulacije i e, istrage uređajima za manipulaciju emisijama. To zapravo nije obuhvaćeno pitanjem usklađenosti, ali pitanja koja su obuhvaćena u sklopu provjere usklađenosti također ulaze u okvir tržišnog nadzora. Ovdje imate još jedan prikaz koji djeluje vrlo komplicirano, ali baš i nije toliko kompliciran. Imamo tri subjekta, tijelo za homologaciju, e, EM, odnosno treće strane, to može biti bilo tko, nakon što se potvrde podaci, to je ova kućica gore desno, e, ti podaci koriste se e, ili od strane tijela za homologaciju i podaci se testiraju na određenim skupinama vozila testove provode proizvođači i neovisna tijela. To može biti bilo koji subjekt, ne mora biti homologacijsko tijelo, nego bilo koji subjekt, e, udruga ili institucija koja je akreditirana. To je iznimno važno i to zbog vjerodostojnosti testova. Neovisni subjekti e, će morati biti akreditirani. Temeljem inputa i informacija koje dobijemo u slučaju da postoji sumnja e, da se ne ispunjavaju kriteriji, e, homologacijsko tijelo otvara istragu i ukoliko se ustanovi neusklađenost, proizvođač će morati poduzeti potrebne mjere za rješavanje problema i izradit će se izvješće o rezultatima ove istrage. E, ovo je sustav za utvrđivanje usklađenosti. Tu još uvijek postoje neka otvorena pitanja. Ovo je pristup koji se sugerira, ali aktivnosti se nastavljaju. Na se vratiti na samom kraju prezentacije. Drugi element kojim se bavimo odnosi se na adekvatnost evaluacijskih metoda. E, podaci o stvarnim emisijama moraju se evaluirati temeljem iskustva. Smatramo da postoje neke metode koje nisu primjerene, odnosno ne daju nam odgovarajuće rezultate. Upravo zato istražujemo treću mogućnost za vrednovanje e, podataka o emisijama E, postoji naprosto mogućnost da koristimo podatke o cestovnim emisijama. To je nešto što se dalje preispituje. Cilj je imati kao polazište e, netočne evaluacijske metode, a to su MROD i CLIA. Kao što ste vidjeli, omogućit ćemo trećim stranama da provode testiranja i stoga smo zaključili da je potrebno izraditi smjernice e, koje će služiti tome da svi oni koji provode testove e, imaju upute kako to činiti. Jer u praksi postoje razlike u provedbi, tu postoje neka otvorena pitanja, tako da mi sada pripremamo dokument sa smjernicama e, kako bismo zajamčili da svako tijelo za homologaciju proizvođač i treća strana e, primjenjuju odgovarajuću metodu na pravi način. E, pretpostavljam da vam je ovo pitanje zanimljivo. Sjećate se da smo početkom ove godine usvojili slične smjernice. Dobivamo povratne informacije o korištenju smjernica i naš je cilj ugraditi ih u četvrti paket kako bi smjernice bile obvezujuće. One neće biti podložne diskrecijskom pravu, nego će postojati obveza koristiti ove upute i u odnosu na uređaje koji su se koristili za manipulaciju emisijama. To je važan element ovog paketa. I na posljedku još jedan element četvrtog paketa odnosi se na preispitivanje takozvane marže. E, kao što sam rekla, postoje dva koeficijenta usklađenosti što se tiče zakonodavstva koje se odnosi na emisije na cesti. E, tu imamo 0,5 maržu, e, odnosno odstupanje što se tiče prenosive opreme za mjerenje Riječ je o prvom preispitanju. Cilj je baviti se određenim neizvjesnim elementima. Postoji ih nekoliko koji se odnose i na opremu, mjerenje, neizvjesnost, primjerice koncentracije NOx-a, e, udaljenost koja je prijeđena i tu postoje razni drugi elementi koji su relevantni, a na njih utječe nekoliko faktora. cilj je ovog prikaza pokazati vam da se detaljno bavimo pitanjem kako funkcionira prenosivo mjerenje emisija, takozvani PEMS. E, to je nešto na čemu trenutačno radimo i to uz potporu e, zajedničkog istraživačkog centra. E, krenuli smo s tim početkom studenog i temeljem tog izvješća morat ćemo provjeriti u kojoj mjeri možemo dalje mijenjati e, maržu, odnosno odstupanje. E, radimo i na mjerenju e, potencijalnog ekvivalenta kod mjerenja, a već smo postrožili pravila koja se odnose na mjerenje i na ovim smo počeli raditi daleko ranije. I zadnje informacije. Naš dugoročni cilj e, je uspostaviti standarde za PEMS. Imaćemo instrumente temeljem specifikacija. Tu je važna uloga zajedničkog istraživačkog centra. Oni će nam pomoći izraditi standard. Želimo te informacije što prije, ali naravno tu se radi o nekoliko godina a u međuvremenu su parametri koji se odnose na PEMS sastavni dio e, zakonodavstva koje se odnosi na e, emisije na cesti. Hvala lijepa. To je otprilike sve. Naša je namjera podnijeti četvrti paket e, u, na proljeće, možda ožujak ili travanje Nemamo još puno vremena pred nama. E, cilj nam je da se e, o četvrtom paketu e, glasa zajedno sa drugim paketom. Toliko od mene. Ako imate nekih pitanja, na raspolaganju sam. Hvala. Mr. Dance. Hvala, gospodin Dans. Puno hvala. Samo nekoliko pitanja. Kada je riječ o faktoru sukladnosti, e, dakle, jer e, analizira tehnologiju PEMS, e, smanjili su iznos što bi značilo da će faktor sukladnosti biti puno niži. To se na godišnjoj razini e, preispituje i vjerojatno će se i dalje smanjivati kako se bude poboljšavala tehnologija. Dakle, možete li nas ažurirati e, koliko brzo bismo mogli doći do faktora sukladnosti 1? Moje drugo pitanje odnosi se na prijedlog e, za broj vrsta vozila e, broj vozila koje će se provjeravati u SAD-u je to 30%, a prijedlog je ovdje 5% određene e, vrste vozila. Dakle, mene zanima koji je razlog za tih 5%, kako se to obrazlaže. Gospodin hvala. Ocijenim ove informacije, ali imam nekoliko pitanja na temelju toga. Prvo, logično je da kad dobijete podatke od različitih tijela ili trećih strana, da se ti eh, podaci moraju potvrditi, ali je pitanje tko će to učiniti jer već predviđam da e, razne snage ne vole podatke od trećih strana, dakle taj proces e, provjeravanja podataka će također biti važan. Malo ste brzo prešli preko toga e, kako će se e, ovjeriti ti podaci, a to je ključno pitanje. Nadalje, kada je riječ o ispitivanjima, e, to trebaju raditi akreditirani laboratoriji, ali koliko takvih imamo u Europi, to je vrlo restriktivno. E, dakle, ima smisla imati akreditirani laboratorij, ali bih volio znati o koliko takvih laboratorija govorimo ili su to opet oni e, uobičajeni. Dakle, vrlo E, je zanimljivo ovo što ste rekli o poremećajnim uređajima, ali postoji zabrinutost o smjernicama e, Dakle, tu su smjernice prilično blage, e, da li je tu e, došlo da kakve izmjene, jer jako je dobro da to bude obvezujući zakon, ali e, te smjernice koje su objavljene u siječnju e, su bile podvrgnute e, snažnoj kritici i ako se ništa nije promijenilo to bi me prilično zabrinulo. Zatim otvorena pitanja RD 123. Jedno od otvorenih pitanja su također uvjeti granica graničnih e, uvjeta vožnje u RDE1 ne možemo reći da su vrlo ekstremni. Dakle, da li se vodi neka rasprava o tome da se izmjene ti uvjeti. I konačno pitanje, to nije spomenuto, ali je bilo u našim preporukama a EPA e, se jako za to zalagala. Dakle, rekli su da radimo e, iznenadne testove, e, ispitivanja gdje proizvođač ne zna kako će izgledati ispitivanje, ali svejedno mora biti sukladan jer svaki vozač svaki dan radi takav test na automobilu koji vozi na cesti. E, o tome se više ništa ne čuje, a to je nešto što bi bilo doista korisno. Hvala. To je bilo sve. Da, ako želite. Dakle, ko još ima pitanja? U redu. E, izvolite. Puno hvala na svim pitanjima. Počnimo sa pitanjima gospodina Densa. Dakle, kada ćemo doći do faktora sukladnosti 1? Dakle, nije riječ o osjećajima, već o podacima ili analizi. Prvo mi ćemo e, godišnje to preispitati i svake godine moramo provesti analizu pa ćemo vidjeti e, dokle ćemo stići, ali mora postojati neka referenca za e, uspjeh PEMSA danas je ta referenca 50%, to bi se moglo smanjiti. Danas je faktor sukladnosti 0,15, pa ako nas pitate hoće li ikad doći do 1, kako sada stoje stvari vjerojatno ne, ali nije isključeno da će doći do poboljšanja. Ne mogu vam reći da li će to biti za dvije ili tri godine, ali svakako je cilj biti što točniji kada je riječ o e, performansama PEMSA. Drugo pitanje se odnosi na obitelji automobila, da li je 30% ili 5%, mi smo proširili e, opseg tih obitelji za e, sukladnost automobila, koji postotak treba ispitati da bismo bili uvjerljivi. Nisam sigurna da možemo izravno usporediti 5% sa 30%, jer je sustav u SAD-u nešto drugačiji oni eh, samo testiraju kasnije, a mi ispitujemo automobile u trenutku kada se stavljaju na tržište i sa sadašnjom uredbom o homologaciji mislim da ćemo poboljšati eh, čitav taj proces homologacije. A postoji još jedan argument, nije riječ samo o 5%, već postoji i cijela analiza rizika kako ćemo odabrati te obitelji na temelju ranih informacija koje se ubacuju u proces. Tijela za homologacije će ocijeniti koje obitelji su e, lošije prema tome e, postoji prilično dobro obrazloženje za tih 5% a postoji još jedan argument, a to je da ispitivanje sukladnosti automobila koji su već u prometu, da je to vrlo skupo, pa moramo e, naći e, ravnotežu između cilja koji želimo postoći i postići i troška. Kada je riječ o pitanjima gospodina Eichhauta, i o validaciji, odnosno uvjeri, to je dobro pitanje. Mi upravo razmišljamo o tome e, tko bi bio najbolje pozicioniran da provjerava podatke kako bi se spriječile zloporabe. E, razmatramo mogućnost e, foruma koji bi preuzeo tu ulogu. Također razmatramo E, i stručne skupine e, tijela za homologaciju, e, ali važna je uvjerljivost odabira. Tražimo odgovarajući alat. A kada je riječ o akreditaciji laboratorija, to možda proizlazi iz načina na koji je izrađena prozirnica, jer mi dva puta spominjemo akreditaciju laboratoriju. Ja, dakle, prvo imamo tehničke službe koje obavljaju posao za tijela za homologaciju, a unutar sustava postojaće i akreditacija tehničkih službi E, to je institucionalizirana akreditacija, ali pitanje je i trećih laboratorija, neovisnih laboratorija i kako će se oni akreditirati, to se sada radi. Ne mogu vam u ovom trenutku reći koliko je već akreditirano, ali to je e, postupak koji je u tijeku i čim budemo imali novije informacije reći ćemo vam tko je akreditiran. Dakle, to je posao koji je sada u tijeku. Kada je riječ o smjernicama, trebala sam biti preciznija kad sam spomenula da će e, to ući u četvrti paket jer morate se prisjetiti da su smjernice sastavljene od dva elementa. Prvo je e, kako ćemo raditi ispitivanja, a drugo je koja je strategija e, kad je riječ o emisijama. Mi smo razmišljala da se smjernice moraju razvijati kako se razvija praksa, dakle e, ne treba to E, tako čvrsto definirati da je potreban novi zakonodavni proces da se to izmijeni. Moramo uzeti u obzir e, praksu, šta se događa, kako se praksa razvija e, i mi ćemo se truditi da smjernice bolje odraze trenutnu situaciju. Kada je riječ o graničnim uvjetima, mm, svačam da što želite reći, mi ne zamišljamo, ne, ne, ne predviđamo da ćemo promijeniti granične uvjete. To je vezano uz drugo pitanje o e, iznenadnim ispitivanjima, dakle nenajavljenim ispitivanjima. Riječ je o graničnim uvjetima i vjerujemo da je marža od 5% prikladna. Ne možemo unutar graničnih uvjeta regulirati ekstremne uvjete Kad je riječ o četvrtom RD paketu, ne želimo mijenjati granične uvjete, no ono što je relevantno je kako ćemo e, detektirati e, naprave dakle kako bi bilo jasno sukladno e, sukladnost automobila koji su već u prometu E, nije nešto e, što treba podlijegati tom iznenadnom ispitivanju. Kada je riječ o nadzoru tržišta i e, uredbi o homologaciji će mogućnost da idemo dalje i da idemo dalje od granica predviđenih za te ispitivanje sukladnosti automobila koji su već u prometu. Tako tako da moramo e, testirati za moguće poremećajne uređaje e, kako danas e, stoje ti alati mi smo ograničili što je više moguće zloporabe to nije nešto što je zauvijek sigurno, zato ćemo i dalje preispitivati e, zakonodavni akta, ali uz e, sve ovo što smo predvidjeli, mislim da smo na sigurnom terenu i da možemo zajamčiti da će automobili e, raditi onako kako mi to očekujemo. Hvala, gospodin Dens. Hvala, ja sam samo htio se ponovo osvrnuti na faktor sukladnosti. Znamo da postoji velika varijacija 0,5. Zašto je faktor sukladnosti još uvijek 2,1? Ne razumijem zašto moramo čekati preispitivanje da to smanjimo. Zar ne bismo trebali imati situaciju da, naravno da svake godine treba preispitati tehnologiju, ali ako već znamo da tehnologija može donijeti bolje rezultate, zašto čekati, ne svačam. Želite li odgovoriti? Da. Postoje dva faktora sukladnosti. Onaj 2,1 koji ste upravo spomenuli je doista faktor sukladnosti, a onaj o kojem smo govorili e, e, kad je riječ o smanjenju vrijednosti je marža, dakle razlika odnosi se na način kako PEMS funkcionira, a ovih 2,1 je prvo privremeno, dakle to će nestati samo po sebi 2020. 2021. ovisno o tipovima novih vozila i vezano je uz statističke nesigurnosti mjerenja od strane PEMS-a. E, Sjetit ćete se da smo u drugom paketu RD imali intenzivnu raspravu. E, dakle, onaj prvi faktor sukladnosti nije vezan uz PEMS, samo ovaj drugi e, prema dodatku 2 RD-a podliježe preispitivanju, a ovaj prvi će prestati postojati 2021. E, godine. U redu. Do tada puno hvala na ovoj razmjeni mišljenja o ovoj temi i prelazemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su pitanja o uredbi o davanju potrošačima informacije o prehrambenim proizvodima. Imamo razmjenu mišljenja sa komisijom i pozdravljamo gospođu Aleksandru Nikola Polu iz opće uprave Sante. Je li ovdje, može li nam mahnuti? Ne, nije još došla. moramo pričekati da dođe komisija. Malo smo brže radili, dakle gospođa Nikola Kopulo kada stigne ćemo započeti raspravu.

<laughs> Hvala vam svima. Štovane kolegice i kolege, kao što sam kazala, naš dnevni red, točka dnevna reda se tiče pitanja vezano o odredbama informacije o hrani koje se daju potrošačima. S obzirom da postoje čitav niz pitanja, mi ćemo ih uputiti onim redoslijedom prema dakle, odredbama u samoj uredbi. Pokušali smo ih eh, staviti u skupine i vidjeti neke podnaslove za svaku od ovih tema da ću e, priliku komisiji da nam predstavi e, svoje odgovore, a isto tako i članovima dozvoliti mogućnost da postaviti još pitanje, potpitanje ili komentirati. Dakle, e, praksa informacije koje se daje na feroznom. Komisija, izvolite. Dobar dan. Hvala predsjednice, hvala vam na pozivu i koje ste nam uputili od strane odbora za potršače i okoliše, a ja bih vas želio upoznati e, sa aktualnim stanjem stvari vezano uz uredbu, jer čitav niz pitanja se e, regulira, a koji se e, kao teme provlače ili na neki način bivaju obrađene. Prvo pitanje što se tiče kolegice Jučele Girlinge i informacije o praksa, praksa informiranja, a isto tako i je dakle, slobodan odabir načina prikazivanje samih e, etiketa, ja bih želila podsjetiti na ono što je zapravo zakonodavni okvir koji se koristi. Na prvom mjestu mora biti jasno da informacije na nedostatak nekih sastojaka može se, e, dakle, dogoditi, dakle, i to na dobrovoljnim osnovama i mora biti u suglasnosti sa općom e, uredbom e, koja govori o dobrovoljnim informacijama. Prije svega e, pozivam se na članak 36. same uredbe. Što se tiče dakle, informacija o sastojcima u hrani, ne smije ni na koji način dovesti u krivom smjeru potrošača, ne smije biti nedvosmislen a isto tako mora bazirati na znanstvenim spoznajama. Prije svega, znači, kad je riječ o samoj uredbi, članak 71 e, c informacija o e, hrani bi bila e, kriva ukoliko procesni odnos bi prikazivala određene karakteristike, dok je isti procesirana hrana nema te karakteristike. Prije svega, postojanje ili nepostojanje samih sastojaka. Primjer koji se koriste, a koji se koristi kao nazivom palm oil free i koji se e, sastavlja i ne koristi kao palmino ulje ne bi bilo u sukladnosti sa ovim zahtjevom. Ja bih želila podsjetiti isto tako i na osnovni parametar, a da su države članice su zadužene za implementaciju samog zakonodavstva, to jeste da li je sama uredba provedena ili ne. Stoga mislimo da postojeća pravila već omogućuju da se e, ima određena jamstva kako bi se zaštitili potrošači od e, krivih informacija i stoga komisija smatra da ne, nije potrebno da se dode bilo koja nova mjera u tom području. Hvala vam lijepa. Da li želite ovo komentirati? Gospođa Görling. Hvala vam lijepa. Ja bih e, ne znam e, da li je tako specifičan članak 36. koje ste e, spomenuli. Ja nisam ni svjesna da su bilo kakve akcije poduzete temeljem članka 36. Znači, velik broj proizvoda, po mom mišljenju, idu u suprotnosti sa time. Da li komisija E, daje smjernice koje su aktualizirane i koje upućuje državnim članicama i u slučaju znači dakle događaja, da se na neki način smatram e, dakle, krivo prikazivanje e, na samim etiketama, da li se e, taj trend na neki način prati, da li komisija može to sagledati i objasniti nam i da li se državama članicama upućuju na neki način upozorenja kršenja članka 36. Da li možete odgovoriti na ovo pitanje? Kao što sam kazala, postoje dvije odredbe koje se odnose upravo na ovo pitanje. Jedna je u članku 36. koje zaista e, govori o nekim općim e, smjernicama i kriterijima. S pravom ste kazali da to nije precizno jer zaista to je jedna materija koja se tiče Um, provjere samog iskaza na uh, ovom dijelu i to nadležna tijela moraju podučiti da li je nešto dvosmisleno ili ne. Međutim, Isto tako valja to e, interpretirati prema članku koji se navodi u vašem pitanju, a to je 7.1c gdje je potpuno jasno i nedvosmisleno e, rečeno da je krivo navođenje nedostatka e, sastojka ili prikaz prisutnosti određenog sastojka ukoliko je to slučaj za sličan proizvod. Dakle, Naglašavajući određenog sastojka dajemo utisak potrošaču da ovaj proizvod ima neke posebna svojstva, to je onda na neki način dovođenje u zabludu, što znači imamo jasan kriterij koji sa člankom 36. može se primijeniti i isto tako koristiti nadležna tijela u državama članicama u suzbijanju toga. Opći pojmovi koji bi išli dalje od toga, dakle, ili koji bi na neki način bili slobodni od ili ne uključuju nešto, bi to je jedna opća formulacija članka 36. Mi nismo bili ni zamoljeni od država članica da se bilo kakve upute s tim u vezi izrađuju. Međutim, u praksi moram kazati do sada je pokazala da kada imamo specifične određene e, situacije u državama članicama, tada se to upućuje forumu bilo u stalnom odboru ili u radnoj skupini e, za etiketiranje, a isto tako e, prema samim zapisnicima vidimo da se ova praksa može e, smatrati zlonamjernom, odnosno ići u krivom smjeru, što znači da bi nije potrebno davati bilo kakve opće upute i smjernice, a povezane sa člankom 36. Hvala vam lijepa. Dobro, onda možemo preći na e, čitljivost e, samih, e, dakle, naljepnica, odnosno veličina slova. Komisija, izvolite. Hvala vam lijepa. Ovo pitanje tiče se jednog mm, slučaja, dakle, sama čitljivost samih natpisa i samih e, natpisa, a to je zapravo u kontekstu same uredbe. Dakle, nakon široke rasprave, ono što smo se sporazumili da informacija mora biti čitka, ne postoje nikakve dvojbe o tome. I isto tako htjeli smo e, definirati ovu čitljivost, e, da je to kombinacija čitavog niza faktora, to je veličina fonta, e, razmak između slova, ali isto tako neki drugi aspekti koji se tiče prezentacije glavnih i bitnih informacija o samom prehrambenom proizvodu. Kao što znate, jedan minimalni font je isto tako otvrđen sa određenom dozom fleksibilnosti za manja pakiranja. Ovo kao što pokazuje primjer, ne znači e, s druge strane da je uvijek lako osigurati e, čitljivost, prije svega kad je riječ na malim pakiranjima, a isto tako kada uzmemo u obzir da sami proizvođači pokušavaju uključiti nekoliko jezičnih verzija na svoje pakiranje, što znači da pitanje upućeno komisiji da li možemo na neki način uzeti u obzir mogućnost da se umjesto samih naljepnica koriste neke druga sredstva kako kako bi se pružila ova informacija u pakiranoj hrani. Prema uredbi i prema onome što je trenutačno na snazi, moramo kazati da obvezujuće informacije o sastojcima i o hrani mora biti neposredno na samom pakiranju ili na naljepnici koja će pratiti sam proizvod, što znači da bilo kakve druge alternative, bilo kakve druge naljepnice i označivanje zapravo nisu u sukladnosti sa sadašnjim odredbama, što znači da ih se može dati samo dodatno uz samu naljepnicu, uz samu oznaku. Da li treba promijeniti ovo pravilo kako bismo omogućili drugačiji pristup ili drugačiji na neki način pružanje informacije u drugačijem obliku, svakako treba razmotriti. Ja vas želim podsjetiti da informacije, uredba o informacijama na proizvodima daje tu mogućnosti, dakle postoji određena mogućnost u sadašnjem zakonodavstvu da se koriste i alternativni načini informiranja potrošača, a to pak se može učiniti u dva koraka. S jedne strane, znači da komisija mora mora u prvom stupnju e, odlučiti delegiranim aktom što bi to bio kriterij da se to učini, a to bi trebalo pratiti onda jedan e, dakle, e, dakle provedbeni akt i sve zajedno bi iziskivalo isto tako promjenu postojećih pravila. Međutim, pod postojećim pravilima želim kazati da to nije moguće. Hvala vam lijepa. Tko želi? Gospodin Tolić, izvolite. Ne? Mr. Tolic was, uh, Gospodin Tolić je bio postavio pitanje, stoga sam i pozvala ga da se vraća. Uh, I Reću na hrvatski jezik. Moja pitanja su absolvirana i nemam što posebno dodat. Mislim da svakako trebamo razmisliti o dodatnim informacijama, posebno o, kada govorimo o čitljivosti deklaracije, kao što je i predstavnica komisije rekla da takva mogućnost postoji, dakle uz one obvezne naljepnice sa informacijama o proizvodu, isto tako mislim da bi bilo dobro na dodatne načine informirati potrošače o sadržaju proizvoda i o porijeklu proizvoda. Hvala. Madame Zoma. Zomer. Hvala lijepa. Ja bih želio u nastavku ipak dodati pitanje koje se kasnije pojavljuje, ali povezano s ovom temom. Uredba kao takva E, propisuje da komisija daje detaljirane upute o daljnjim kriterijima čitljivosti samih obvezujućih podataka. Međutim, bez ikakvog vremenskog e, roka, nikakvog roka nismo postavili. Želim postaviti pitanje komisiji da li je uopće spremna unositi daljnje kriterije, s obzirom na kriterije čitljivosti, na pakiranju samih prehrambenih proizvoda. Riječ je o kontrastu, o vrsti fonta, o različitosti razmaku između slova, o različitim dodatnim kriterijima koji svakako bi doprinijeli čitljivosti e, samih e, naljepnica. Želim podsjetiti kolegice i kolege tko je bio u zadnjem sazivu. Dakle, sama čitljivost e, nije moguće definirati u onom smislu da bismo sada mogli kazati što je to, ali zato treba utvrditi pojedinačne kriterije. Mi tada na razgovorima trijaloga mogli smo se barem sporazumjeti oko veličine fonta, a komisija je bila tada dobila nalog da na neki način da daljnje e, kriterije postavi, a koje bi se ticali izravno očekljivosti. Hvala. Da li se još netko javlja? Komisija, izvolite. Hvala vam. Da, gospođo e, Zomer je postavila pitanje općeg tipa, vjerojatno uz obveze komisije, zaista to se može e, odgovoriti i pod ovim specifičnim pitanjem koje je postavljeno. Ja ću početi s time što ću istaknuti da zaista ne postoji nikakav vremenski rok. Komisija nije e, ovaj predmet smatrala prioritarnim kako bi se ovo usvajalo kroz dodatna pravila o čitljivosti na samim proizvodima. Želimo priznati da tijekom rasprave se prepoznalo da e, čitljivost ne ovisi samo i isključivo o veličini fonta i upravo zbog toga je upućen amandman e, od strane Europskog parlamenta i gdje je zapravo se tražila definicija čitljivosti i sada uz ono što je bio izvorni prijedlog komisije zadržali smo sam veličinu slova i fonta plus definiciju same čitljivosti koje bi uključivali i neke druge faktore i neke druge kriterije koji u praksi pak znače da Čak i kada e, naljepnica odgovara e, kriteriju minimalnog fonta, to nužno pak ne znači da je u sukladnosti sa e, čitavim kriterijem čitljivosti, jer inspektori koji su zaduženi za ovaj segment moraju uzeti u obzir i neke druge kriterije. Ako primjerice imamo naljepnicu i oznaku koja ima minimalni fond, međutim sa kontrastnom bojom e, između samog e, pozadine i samog fonta koja ne omogućuje čitljivost, tada zaista postoji temeljem kriterija čitljivosti same nadležne e, službe mogu konstatirati da nije čitljiv. Što znači nismo htjeli specificirati što je to i razmak između pojedinih redaka, razmak između samih slova, ali mislimo da postoje načini kako se može osigurati da naljepnice i oznake za proizvođače i e, na samim svojim proizvodima mogu osigurati čitljivost, te isto tako da postoji mogućnost sankcionirati e, krivu praksu koja nije u sukladnosti sa kriterijem čitljivosti. Također mislimo da bi zaista bilo smisleno da se procjeni i provjeri kako postojeća pravila u ovom segmentu osiguravaju čitljivost i onda da vidimo kroz jednu analizu eh, da vidimo da li se trebaju donijeti dodatna pravila. Ali postojeća pravila E, moramo ih e, prvo e, vidjeti koja će iskustvo pokazati, analizirati ih, naravno, to je zakonodavna obveza i to ćemo svakako sagledati, ali to nam nije prioritetni element. Dobro, prelazimo na popis sastojaka nanomaterijali i isto tako označivanje nanosastojaka. Tri pitanja su ovdje postavljene, molim prvo komisija, izvolite. Hvala vam lijepa. Tri pitanja koja se tiču ovog segmenta tiču se samih e, revizija i nadzora koje su provedene u Francuskoj, Litvi, Španjolskoj e, i tijekom 2017. godine, a koje se tičelo označivanja proizvoda i naljepnica na proizvodima. Točno je da samo izvješće koje je povezano sa nadzorom koje je provedeno u Francuskoj govori isto tako o nalazima, a tiče se e, označavanja nadnog materijala. Preostale tri države, Grčka, Litva i Portugal, nema elemenata niti e, dakle, zamjerki, niti primjedaba što se tiče dakle, označavanja nanomaterijala u samim proizvodima. Moram kazati da način kako je ovaj nadzor izveden, e, svakako da postoji s tim u vezi jedna, e, jedan cilj misije koji treba u svojem cilju zapravo provjeriti e, sukladnost e, sa uredbom o označavanju proizvoda. Međutim, opsek e, ovog nadzora bio je izuzetno širok. Komisija zajedno sa službama za nadzor Europske unije, mi smo se fokusirali na neke elemente same uredbe i znam da su to bili s jedne strane alergeni na koje smo se e, isto tako e, rok trajanja proizvoda, te isto tako nutritivna svojstva i zemlja podrijetla. To su bile neke tematske cjeline na koje smo se usredotočili. Činjenica pak da postoje informacije o nanomaterijalima u ovom francuskom izvješću, to je učinjeno na vlastitu inicijativu, što znači da je Francuska na vlastitu inicijativu u kontekstu e, prikazivanja ovih elemenata e, učinila prikazivanje i nanomaterijala na svojim proizvodima. Sada nam je namjera da upravo provedemo nove nadzore e, i to tijekom 2018. godine i to isto tako u četiri države članice postoji mogućnost e, dakle da u okviru toga e, se vidi da li će se e, tu na neki način usredotočiti na neke specifične odredbe iz same uredbe ili bismo mogli na neki način se usredotočiti isto tako i na označavanje NATO materijala na samim deklaracijama. Da li imamo pitanja? Ne, hvala vam lijepa. Sljedeće, zemlja podrijetla, mjesto podrijetla. Nekoliko pitanja je pod ovom tematskom cijelinom postavljeno. Molim vas prvo vaše komentare na postavljena pitanja, a onda ćemo vidjeti da li postoji dodatna pitanja. Hvala vam lijepa. Prva dva pitanja koja je uputila gospođa Somer i isto tako Nikola Luči koji se tiču stanje, aktualno stanje i dakle provedbenog akta, dakle dobrovoljnog označivanje, a i gospodin Pabući s pravom e, usvajanje ove uredbe povezuje sa najaktualnim mjerama koje se provode na e, državnoj razini kad je riječ o e, označavanju mjesta podrijetla. Komisija u ovom trenutku finalizira jedan naš rad e, koji se dugo odvijao i mi smo interno dugo raspravljali o tome, a isto tako smo uključili u konzultaciji sa državama članicama, ali i drugim službama unutar komisije, te sada mislimo da smo došli do određenog zaključka i do jednog sporazuma, što znači da ćemo vrlo brzo imati nacrt teksta kojeg ćemo objaviti, a koje se tiče dakle, boljeg zakonodavstva na portalu boljeg zakonodavstva i to bi ujedno bio jedan korak e, prema dakle, pojednostavljenju pravila i boljim pravilima kao takvima. Znači, riječ isto tako akt koji moramo prezentirati i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i taj, e, isto tako i regulatorna tijela i stalnom odboru. E, želimo prezentirati ovaj dokument. Nadamo se da ćemo imati većinu pre samom glasovanju. Prema našem planu čini nam se i vjerujemo da uzimajući u obzir sve korake koje valja poduzeti u samoj proceduri, da će ova provedbeni akt biti proveden u prvoj polovici 2018. godine ukoliko se postigne kvalificirana većina. Da li ova pitanja povezujem dakle sa označivanjem? Znači, Pitanje koje se ticalo i koje postavio gospodin Kaput i gospođa Jatan Maki, a tiče se rezolucije Europskog parlamenta koja je osvojena 2016. godine, gdje se postavlja pitanje o produljenju dakle, mandatornog označavanja proizvoda da bi se time obuhvatio i drugi e, set proizvoda. Želim vas podsjetiti i što se tiče aktualnog stanja u ovom segmentu i pitanje je bilo da li je ova rezolucija uzeta u obzir. Mogu vas podsjetiti da onaj rad koji je komisija s tim u vezi učinila i kad je riječ e, o označivanju mjesta i zemlje podrijetla, e, Prikupili smo znači e, različite e, izvješća koje se e, bavi upravo ti pitanjem obaveznog označavanja mjesta i zemlja podrijetla u pojedinim kategorijama proizvoda, ali isto tako se tiču i mesnih proizvođa, procesirane hrane mliječnih proizvoda i isto tako sve one dakle sastojke koje čine više od 50% proizvoda. Sve je to učinjeno sve ovo je samo zapravo e, provedeno na razini e, zakonodavnog akta. Sve ove tri izvješća koja smo usvojili pokazuju ujedno i ponavljamo to da e, obavezno označivanje zemlja i mjesta podrijetla za različite proizvode je povezano sa, dovodi zapravo do jednog dalekosežne posljedice koje bi pak sa svoje strane mogli dovesti do velikih administrativnih e, prepreka, te isto tako utjecati na konkurentnost europske trgovine i europskih proizvoda. Komisija, a i to smo isto tako i kazali u našem odgovoru na rezoluciju koju je uputio Europski parlament, da ćemo još jednom naglasiti dobrovoljnost pristupa označivanja mjesta podrijetla i e, države podrijetla kako bi potrošači mogli odabrati proizvod prema podrijetlu, a da se pritom ne doti će konkurentnost samih proizvođača. Ja isto tako želim vas obavijestiti da sedam članica Francuska, Italija, Litva, Finska, Grčka, Portugal i Španjolska su već usvojili i isto tako provode ono što oni zovu eksperimentalni nacionalni projekti, upravo povezano s naručivanjem i oni su također uveli obvezujuće oznake za mlijeko, mliječne proizvode i mliječne sastojke i u tim državama članicama članicama postoji obaveza da će komisiji prije kraja ovog pokusnog perioda novog nacionalnih projekata e, dati izvješće o funkcioniranju i o utjecaju koji ovo ima na unutarnje tržište. Na temelju tih novih podataka i novih elemenata koje će sačiniti jednu ukupnu sliku u izvješću komisije koje će se kombinirati isto tako sa svim onim saznanjima koje ćemo imati iz nadzora koje smo proveli u državama članicama Komisija će e, procijeniti da li je potrebno e, provjeriti nove e, segmente na europskoj razini, a isto tako uvođenjem novih pravila. Još jedno zadnje pitanje koje se tiče označavanja, a koje se tiče opet tehničke karaktere koje je postavio gospodin Tolić, a koji se tiče indikacije e, zemlja podrijetle za homogene sastojke koji su sastavljene kao rezultat miješanja dva ili više identičnih proizvoda različitih e, zemalja ili mjesta podrijetla. U ovom slučaju želimo razjasniti sljedeće. Prema uredbi o označivanju proizvoda informacija se mora dati uvijek ako je riječ o tome da se može dovesti u zabludu potrošač o samom podrijetu proizvoda. Ova odredba se tiče sve hrane, bilo da je riječ o homogenim ili heterogenim proizvodima. Informacija o proizvodima koji obrađuje uredba, a isto tako traži da zemlja podrijetla se definira sa e, dakle pravilima e, EU carina, što znači da hrana e, čija je proizvodnja uključuje više od jedne zemlje, Zemlja podrijetla korespondira sa onim mjestom zadnjeg e, sastojka unutar same transformacije proizvoda. Komisija je definirala neke kriterije, a postoje i delegirani akt koji se isto tako pod e, carinskim zakonitom, na temelju čega se zakres smatra posljednja transformacija, substancijalna transformacija, a koja bi se onda pripisala određenoj zemlji podrijetla. Da li je ta informacija o zemlji podrijetla stavljena na raspolaganje prema tim kriterijima i da li je to dovođenje u zabludu, to se pak provjerava po svakom pojedinačnom slučaju, s time da se uzima u obzir sve različite faze u samom proizvodnom procesu same hrane. Neke hrane i prehrambeni proizvod, a sada eto i e, dakle maslinovo ulje koje se spominje u pitanju ili med, one se tiču specifičnom zakonodavstvu koje pod e, dakle, poljoprivrednim sektorom, a tiče se označavanja zemlje podrijetla. Prije svega, znači kad je riječ o maslinovom uju, ukoliko dakle postoje različite zemlje u svom ukupnom sastojku, tada indikacija može biti, tu je fleksibilnost dozvoljena, možemo e, staviti indikaciju EU podrijetla a inače se mora navesti sve zemlje podrijetla. Slično tomu je isto tako i sa medom. Med kao takav, postoji fleksibilnost ukoliko to nije jedna zemlja podrijetla koja je u tom medu, tada je fleksibilnost unutar same uredbe da se kaže podrijetlo EU ili ne EU. Međutim, miješanje e, da meda, talijanskog meda i s obzirom na postotak ukoliko je grčki med 70 e, postotni, a sam e, proizvođač e, će ignorirati talijanski dio i nazvati to grčkim proizvodom, to nije u sukladnosti sa samom uredbom. Što znači, ili su sve zemlje navedene, ili je fleksibilnost koja se daje u samoj uredbi, kaže EU ili non-EU. Ako su druge države uključene i ne bi se navele u tom slučaju, tada bi to bilo dovođenje u zabludu. Što znači, komisija ne namjerava e, davanje ili na neki način uvođenje novih pravila, a mislimo da upravo uredbom da je upravo i ovo obuhvaćeno svime ovime što sam istaknula. Hvala vam lijepa. Da vidimo ima li kakvih komentara na ovo što smo upravo čuli. Koliko vidim to nije slučaj. Hvala na svim informacijama. E, Sada imamo pitanja koja se odnose na dodatne oblike izražavanja i prezentacije, odnosno e, dobrovoljne podatke o hrani. Tu imamo nekoliko pitanja. Ako želite slobodno možete krenuti sa odgovorom. Hvala lijepa. Imamo pitanja koja su postavili zastupnici Zomer, Paolucci i zastupnik Stajs. E, sva ta pitanja odnose se na stanje izvješća koje komisija mora donijeti do kraja 2017. a odnosi se na dodatne oblike izražavanja i prezentiranja Eh, podataka na deklaraciji o hranjivim eh, tvarima, dakle o nutritivnoj vrijednosti. Kao prvo, nekoliko riječi o tome hoće li komisija preispitati mogućnosti uvođenja nutritivnih tablica e, takozvanog nutriskora i sustava u Francuskoj i slično. E, željela bih istaknuti da jedini sustav koji postoji na tržištu što se tiče subjekata u poslovanju s hranom E, koji mogu ispuniti uvjete kao dodatni oblik izražavanja nutritivnih podataka prema članku 35. E, su e, sustav semafora u Ujedinjenoj kraljevini i onaj famozni sustav GDA koji je već sastavni dio E, sustava. To su jedini dodatni oblici kojima se mogu izraziti informacije o nutritivnim vrijednostima. Postoje i neki drugi sustavi na kojima se trenutno radi, poput francuskog Nutri-Skora, e, međutim komisija ne smatra da je to sustav u skladu sa člankom 35. E, smatramo da je riječ o dobrovoljnim dodatnim podacima a osim toga postoji i sustav e, o kojem se trenutačno raspravlja i na njima radi šest multinacionalnih tvrtki dakle industrijski sektor, ali to nije nešto što je usvojeno. Na tržištu postoje i neki drugi sustavi koji E, imaju isti cilj, dakle e, dati pristupačne jednostavne informacije potrošačima koje se odnose na hranjivu vrijednost e, i nutritivni profil, ali ne trebam koristiti riječ profil, dakle hranjivu vrijednost. Kao što je nordijski e, sustav e, keyhole e, ključa. Međutim, to ne potpada pod članak 35. nego pod deklaraciju o zdravstvenim svojstvima. Komisija smatra da kako bismo uspjeli izraditi sveobuhvatno izvješće koje će obuhvaćati i analizu utjecaja ovih sustava, E, izvješće treba obuhvatiti i druge sustave, izaći iz okvira ova dva sustava koja postoje na tržištu. Trebamo razmotriti i druge sustave, i francuski nutri i e, nordijski e, sustav ključa. Takozvani keyhole scheme. Spomenula bih i sustav semafora iz Ujedinjene kraljevine. Kao što znate, postoji postupak e, e, zbog e, žalbi, zbog povrede protiv Ujedinjene kraljevine. Postupak je još uvijek u toku i zato sve dok traje ovaj postupak zbog povrede, jako je teško komisiji obuhvatiti u sadržaju sve elemente koji se odnose na utjecaj ovog sustava. Upravo zato e, smo se odlučili odgoditi usvajanje ovog izvješća e, za do kraja 2018. Nadamo se da ćemo tada imati na raspolaganju više elemenata o utjecaju postojećih sustava. U međuvremenu je komisija zatražila da zajednički istraživački centar provede E, reviziju literature e, što se tiče e, publikacija i koristi raznih sustava kojima se daju informacije o hranjivoj vrijednosti proizvoda. To će nam omogućiti da procijenimo utjecaj u sklopu izrade našeg izvješća. Kao što znate, osim toga, postoji i postupak REFIT, koji se odnosi na propise o e, zdravstvenim informacijama. Zatražili smo e, vanjskog izvođača da istraži postojeće sustave na tržištu koji se koriste za davanje dodatnih informacija. U ovom trenutku je prerano i ne možemo iznijeti nikakve informacije o zaključcima koji će biti sadržani u ovom izvješću. E, nakon što dovršimo ove aktivnosti moći ćemo zaključiti postoji li potreba za usklađivanjem e, kriterija na razini Europske unije. Čini mi se da je među ovim pitanjima bilo i jedno pitanje koje se odnosilo na članak 36. stavak 3. odnosno četvrti uredbe e, kojim se traži od komisije da e, usvoji akte o drugim dobrovoljnim informacijama. Riječ je o članku 36. stavku 3. kojim se od komisije traži da usvoji provedbene akte kako bi se uskladile odredbe koje se odnose na e, informacije o alergenima Eh, informacije o hrani za vegetarijance i eh, vegance, a osim toga informacije za određene kategorije eh, potrošača. Pitanje je hoće li komisija usvojiti druge akte koji se odnose na usklađene kriterije u odnosu na druge dobrovoljne informacije. Naš je odgovor da nemamo tu namjeru, međutim to ne isključuje tu mogućnost ukoliko se postavi pojavi potreba to možemo učiniti, međutim u ovom trenutku smo utvrdili postojanje potrebe za usvajanjem tih e, pravila u odnosu na dobrovoljne informacije e, prema članku 36. stavku 3. Hvala lijepa. Ima li komentara na ove odgovore? Zastupnica Zomer. Jako me čudi to što komisija ne smatra e, da sve veći broj ovih e, nacionalnih e, sustava označavanja potencijalno može predstavljati problem. 90% subjekata u poslovanju s hranom su mala i srednja poduzeća i E, kako oni mogu biti sigurni da doista mogu izvoziti svoje proizvode u druge države članice ako komisija kaže no dobro nacionalni sustav kao što je nutri u Francuskoj e, e, uopće ne potpada pod članak 35 i zato je dopušten a zapravo je to nacionalni prisilni sustav Čudi me da e, druge uprave iz komisije ne prosvjeduju jer to dovodi do poremećaja na unutarnjem tržištu. E, važno je imati jedinstveno i ujednačeno označavanje prehrambenih proizvoda kako bi unutarnje tržište bolje funkcioniralo na ovom području. Osim toga, zanima me E, je li komisija preispitala e, znanstvene podloge za nacionalne sustave označavanja? Ili komisija samo kaže da to ne potpada po članak 35. pa onda ne mora provjeravati znanstvenu podlogu za te podatke. To znači da komisija odobrava proizvoljne e, etikete. Onda se bi se moglo odobriti i da se na nekom pakiranju e, stave lila vezice i da se kaže da to nešto znači, a zapravo ne znači ništa. Hvala. Zastup... E, komisija. Hvala lijepa. Željela bih reći da je komisija izvršila procjenu u smislu radili se o mjeri koja je proporcionalna ima li ta mjera utjecaje na unutarnje tržište čak i ako ispunjava uvjete prema članku 35. ili e, potpada po članak 36. Jer čak i ako se radi o članku 36. ta je mjera službeno prijavljena u skladu sa postupkom dostavljanja obavijesti. Dakle, E, sustavom u skladu sa direktivom o tehničkim standardima. E, druge uprave, odnosno službe komisije, su uključene, a posebice glavna uprava e, DigiGrow. Oni su imali vodeću ulogu u sklopu procjene. Bile su uključene i druge službe, uključujući i pravnu službu. No, Sustavi označavanja prema članku 35. E, su takvi da zapravo ovom uredbom e, se omogućuje državama članicama da uvedu nacionalni sustav, čak i u sklopu članka 35 tu je jasno navedeno da država članica može usvojiti vlastiti sustav, ali postoje dodatni kriteriji. Dakle, to ne smije predstavljati diskriminaciju, ne smije utjecati na slobodu kretanja robe, mora biti utemeljeno na znanstvenim informacijama i tako dalje. Točno je da komisija nije preispitala kriterije koji su utvrđeni po člankom 35. jer pravno gledano procjenu vršimo izvan članka 35. ali još uvijek provjeravamo je li neka mjera potrebna, je li proporcionalna, a kako bismo utvrdili proporcionalnost mjere provjeravamo e, jesu li potrebne druge mjere za ostvarenje istog cilja i osim toga e, provjeravamo znanstvene podloge. Francuska je dostavila e, znanstvene publikacije i studije kojima dokazuje da je riječ o mjeri koja funkcionira, a i načine na koji su donijeli odluku o različitim kriterijima koje su utvrdili kako bi e, mogli navesti različite podatke u sklopu svog sustava. Cijeli taj sustav je znanstveno utemeljen. Francuska je osnovala jedan odbor, upravljački odbor, e, koji je uključivao razna tijela, e, dionike, akademike. E, komisija je nekoliko puta sudjelovala na sastancima te skupine u svojstvu promatrača. Moram reći da smo mi iznijeli određene komentare na prvi nacrt koji je dostavila Francuska i zatražili uvođenje određenih promjena kako bismo osigurali da ta mjera nema obvezujući karakter. Ona mora biti dobrovoljna, ne smije se nametati subjektima u poslovanju s hranom. I upravo zato smo posebice od Francuske zatražili da ukloni odredbe koje se odnose na sankcije za subjekte u poslovanju s hranom i da osigura da e, subjekti u poslovanju s hranom mogu odlučiti da neće sudjelovati u primjeni tog sustava. Dakle, ne postoji za njih obveza da usvoje taj sustav. U redu. Zastupnica Zoma. Imala bih e, jedno dodatno pitanje koje se odnosi na vegetarijanske i veganske prehrambene proizvode. Jesam li dobro shvatila komisiju? E, vi ne smatrate da je tu potrebno provoditi neke mjere? Zar komisija ne smatra da bi se ti prehrambeni proizvodi trebali definirati kako bismo osigurali da potrošači koji kupuju proizvode s takvim oznakama doista kupuju vegetarijanske ili veganske proizvode? Dakle, pitanje je ne bi li ovdje bila potrebna definicija. Izvolite. Moram biti precizna. E, u svom odgovoru nisam e, zapravo govorila o pitanju koje se odnosi na provedbeni akt koji se tiče vegetarijanskih i veganskih prehrambenih proizvoda. Rekla sam da komisija ne smatra da trebamo u popis pod člankom 36. stavkom 3. E, dodati E, druge teme. E, mi moramo donijeti pravila o etiketi e, sa informacijama temeljem načela predostrožnosti, informacije o veganskim proizvodima i o uspostavi kriterije za posebne kategorije potrošača. mi dakle ne smatramo da trebamo dodati nova pravila na ovaj popis ako dopustite, budući da je postojalo konkretno pitanje koje je postavio zastupnik Turmes, sada mogu nešto reći o vegetarijanskim e, proizvodima. Odgovor je da, postoji pravna obveza, tu nema dvojbe E, komisija se usredotočila ovdje na mjerama koje smatra prioritetnim mjerama. Moram reći da postoje određena ograničenja u smislu nedostatka resursa u komisiji i upravo zato ne postoji mogućnost da e, komisija preuzme obvezu usvajanja ove mjere u određenom roku. Kakva je ovdje pravna situacija? E, dobrovoljne etikete i deklaracije koje se odnose na vegetarijanske i veganske prehrambene proizvode moraju udovoljavati općim kriterijima koji možda nisu dostatni niti dovoljno precizni, ali ipak postoji obveza E, da se dadu jasne i nedvojbene informacije o vegetarijanskim i veganskim proizvodima koje e, ne smiju nikoga dovoditi u zabludu. E, nedavno je donesena sudska odluka na Europskom sudu predmet pod nazivom Tofu Town, a predmet se odnosio na pravila o mliječnim proizvodima. Pitanje je bilo postoji li mogućnost eh, primjerice da se eh, koristi izraz eh, sojino mlijeko. Ovdje ne postoji taj problem. Postoji neka druga pitanja koja se javljaju u ovom sektoru, a što se tiče izraza veganski. Međutim, u ovoj sudskoj odluci dobili smo određene korisne kriterije Zahvaljujući tome države članice bolje mogu e, definirati e, je li izraz vegetarijanski izraz kojim se potrošač dovodi u zabludu ili ne. E, međutim, što se tiče kriterija, postoje određeni zahtjevi da se uvedu konkretna pravila za vegetarijance, a ukoliko se situacija popravi što se tiče raspoloživih resursa, komisija će svakako morati udovoljiti e, zakonskim zahtjevima. Hvala. Hvala lijepa. Imamo još samo dva pitanja. Jedno se odnosi na odredbe o izuzeću od uredbe. Izvolite. Um, uh, Ovo je u stvari izuzeće o kojem je postavila pitanja gospođa Susan Meliora vezano je uz izuzeće koje trenutno postoji za označivanje alkoholnih pića kad je riječ o sastojcima i e, nutritivnim vrijednostima, a pitanje je koji su planovi komisije i što će komisija učiniti u ožujku 2018. godine kada dobijemo prijedlog industrije za e, samoregulaturno rješenje. Imali smo vrlo e, korisnu raspravu u kontekstu događanja koje je organizirala gospođa Somer prije nekoliko tjedana sa svim sektorima o kojima je riječ gdje smo govorili o puno e, pitanja. Naš je dojam da sektor funkcionira, da pokušava naći rješenje, da radi na tome, nastoji e, dati neki prijedlog iako ima poteškoća i pitanja. Postoje neke specifičnosti, vjerujemo da se mogu riješiti u kontekstu postojećeg zakonodavnog okvira izvješće komisije najavljuje jasnu namjeru ako komisija ne bude smatralo da je rješenje zadovoljavajuće, mi ćemo u skladu sa pravilima eh, izraditi ocjenu učinka, a ideja je da se izbjegnu obvezatna pravila mi ćemo prvo razmotriti prijedlog sektora. Neki elementi koji svakako igraju ulogu su e, koja je razina predanosti e, poslovnih subjekata jer želimo da cijeli sektor bude predan ovom cilju. Mi smo spremni raspravljati o tom prijedlogu dalje sa sektorom i sa e, svim stranama o kojima je riječ. Dakle, nije riječ o tome da prvog ožujka sektor dade prijedlog i da komisija odmah kaže da zadovoljni smo ili nismo, e, već ćemo e, održati daljnju raspravu sa svima koji se to tiče. Puno hvala. Hvala. Nema daljnjih pitanja i gospođa zastupnica. Želite li postaviti dodatno pitanje? U redu. Ali ako je riječ o nekoj novoj temi, onda ćemo to ostaviti za kraj. A sada je zadnje pitanje gospođe Somer, e, kada ne postoji vremensko ograničenje. Dakle, podsjeća se komisija na svoje pravne obveze o raznim pitanjima, osobito obveza da komisija definira veličinu porcije, datim, zatim definicija čitljivosti, definicija vegetarijanske hrane, e, dakle općenito bih ponovila ono što sam već rekla. Dakle, svjesni smo svojih pravnih obveza, ne dovodimo ih u pitanje, ali činimo sve što možemo da bismo se bavili prioritetima. Ponavljam, trenutno postoje ograničenja kad je riječ o resursima. Imamo veliko radno opterećenje e, uzrokovano neočekivanim razvojem događajima kad je riječ o, o označivanju. E, dakle, potrebno je puno rada, rasprava, eh, rada i na visokoj političkoj razini ponekad. Mislim da sam odgovorila o pitanju koja se odnose na vegetarijance i na čitljivost kada je riječ o veličini porcija. Opet ono što smo rekli, a raspravljali smo i sa sektorom, sa prehrambenom industrijom koja je pokušala definirati porcije potičemo prehrambenu industriju i smatramo da je prikladno da industrija počne raditi na toj temi prikupljajući trenutne prakse e, kod definiranja veličine porcija. To bi moglo olakšati rad i dati podlogu za budući rad komisije na tom području. Ovo je težak zadatak za komisiju i svako znanje, svako e, stručno znanje e, industrije je dobro došlo. Kada je riječ o referentnim vrijednostima za pojedine skupine, kao što su na primjer djeca, podsjećam da postoji obveza, međutim moguće je da subjekti u poslovanju s hranom koriste referentne vrijednosti za specifične skupine stanovništva ukoliko to propisuju nacionalni zakoni i ako dopuštaju nacionalna pravila. To je stoga što trebamo znanstvenu osnovu za to. E, EFSA još nije e, do kraja izradila svoje mišljenje o e, unosu svih mikro hranjivih e, tvari. Dakle, komisija će ažurirati referentne vrijednosti za opće stanovništvo iz uredbe a i referentne vrijednosti za e, bebe i malu djecu e, o hrani za specifične skupine. Dakle, radit ćemo ta, na taj način a kada se obavi znanstveni rad onda ćemo e, progresivno postupno raditi na tome nakon što definiramo e, unos e, za mikrohranjiva za opće stanovništvo. Zastupnice Zomer, Imala bih jedno dodatno pitanje što se tiče veličine porcija, odnosno obroka. Komisija zna da uvijek iznova postavljam e, to pitanje. E, kada će se komisija e, baviti kriterijima za veličinu porcija? Više puta sam u proteklim godinama dobila odgovor da se komisija neće baviti time budući da ne postoji rok. E, ne želimo se time baviti i nećemo se time baviti zato što se time ne želimo baviti i to je odgovor koji sam dobila više puta. Podsjetila bih da je ova uredba već šest godina na snazi, stupila je na snagu u studenom 2011. E, I sada smo u situaciji da e, jedno poduzeće planira uvesti vlastiti sustav e, temeljem e, e, veličine porcija za svoje proizvode koji će sami osmisliti i ne radi se ovdje samo o tome da industrija sama razmišlja o tome kako definirati veličinu porcije u skladu sa okvirima ove uredbe ali ako šesti po veličini e, globalni igrač razmišlja o ovom pitanju, a možda će onda e, zapravo smanjiti e, porcije i možda to neće biti porcije koje su realne, to je svakako nešto što trebamo izbjeći i upravo zato smatramo da bi komisija trebala utvrditi veličinu porcija. Ja smatram da to doista jest prioritet i trebao bi biti prioritet za komisiju da što prije definira veličinu porcije ja Znam eh, da to zahtjeva veliki angažman, a znam eh, da komisija nema tolike resurse i kapacitete na raspolaganju, ali ovdje doista postoji potreba za djelovanjem i zato eh, ne razumijem zašto se to zanemaruje i to pod sloganom da će to industrija i onako sama od sebe odraditi. Zar komisija ne smatra da industrija, odnosno neki sektori mogu iskoristiti, odnosno zlouporabiti ovu pravnu prazninu koja postoji i to iskoristiti u vlastite svrhe. Hvala. Gospođa Kadamba, pitanje? E, moje pitanje ide u malo drugačijem smjeru. Međutim, u zadnje vrijeme imali smo dva tematska područja o kojima smo razgovarali. E, radilo se o recepturi i izmjenama receptura i označavanju, obvezi označavanja koja je povezana s time ili eventualno i, ili i ne. O čemu se ovdje radi? Na e, europskom tržištu postoje proizvodi koji optički izgledaju istovjetni, međutim e, riječ je o različitom sastavu i to dolazi do izražaja u deklaracijama. E, međutim, to nije nešto što se može prepoznati na prvi pogled da je riječ o različitim proizvodima. Argumentacija proizvođača je sljedeća. Temeljem određenih specifičnosti određenih regija koriste se različite recepture. Postoji li mogućnost da potrošač, a da sad ne mora točno čitati deklaraciju na svakom proizvodu, e, prepozna e, radi li se o proizvodu koji se proizvodi za preferirano tržište, ja dolazim iz Austrije, znači je li ciljano tržište Austrija ili je ciljano tržište Mađarska i slično. E, drugo pitanje je slično ovome. Eh, od eh, ukidanja kvota za šećer eh, bojimo se da će se krenuti sa recepturama sa izoglukozom, da će se koristiti nove recepture E, moram li ja sada kao potrošač e, u naredno vrijeme kod svakog proizvoda istraživati na deklaraciji je li jedan od sastojaka izoglukoza ili se pak razmišlja o mogućnosti e, da ukoliko dođe do bitnih izmjena u recepturi proizvoda koji je dugo na tržištu E, tako da čovjek ima osjećaj da zna što kupuje, a zapravo dođe do promjene u sastavu. Postoji li mogućnost uvođenja obveze e, da se na deklaraciji navede da je riječ o novoj izmijenjenoj recepturi? Hvala. Hvala. Bojim se da ne, nema obveze po trenutnim pravilima da se naznači izmjena recepture Informacije e, postoje samo u popisu sastojaka. Tražiti od subjekata u poslovanju hranom da upozore na promjenu recepture, da je receptura nova, to bi iziskivalo nove odredbe u e, zakonu. E, to se događa ponekad dragovoljno. E, to rade neki subjekti dragovoljno, osobito kad je riječ o alergenima. Dakle, ovo je nova tema o kojoj možemo razmišljati kada budemo ocjenjivali učinkovitost postojećih pravila o označivanju hrane u novom zakonodavnom regulatornom okviru, ali po sadašnjim pravilima odgovor je ne. Pa puno hvala. Ovime smo zaključili naš današnji rad. Želite još nešto reći? Izvolite. Ja zapravo nisam dobila odgovor. E, želim dobiti potvrdu od komisije da ona doista smatra da nije prioritet e, definirati veličinu porcija, a s obzirom na činjenicu da najveći proizvođači hrane sada kreću sa e, izmišljanjem vlastitih veličina porcija i uvode vlastiti sustav označavanja. Zanima me, ne smatra li komisija da bi to e, zapravo moglo dovesti do toga da se potrošači dovode u zabludu? Dakle, ne zanima me ono što stoji u članku 7, e, zanima me jasna izjava komisije. Zašto komisija smatra da definiranje veličina porcija nije bitno? I zašto se komisija time ne želi baviti? Već više puta smo čuli da se time ne žele baviti čak ni šest godina nakon što je ova uredba stupila na snagu. Dakle, sad morate odgovoriti. Ideja e, nije da, dakle, možemo reći da postoji novi razvoj događaja na tržištu. Ne znamo kamo to vodi, no koliko ja znam, o tome se još uvijek raspravlja. Dakle, nema nikakvog jamstva da će se ta e, schema primijeniti. Industrija je predložila to neki od dionika to baš nisu rado prihvatili, uključujući i potrešače. Komisija je postavila neka pitanja o korištenju porcija za prezentaciju tih informacija. Međutim, ja ne svačam da je to nešto što moramo uzeti u obzir, to je pravna obveza. Ne želim reći da se nećemo time baviti, ali sve što se propisuje uredbom je potrebno. Mi nismo ti koji trebaju reći da to nije potrebno, ali prioriteti se definiraju u odnosu na druge prioritete. E, to je način na koji radimo. Dakle, postoje prioriteti koji su utvrđeni obvezama da komisija reagira u pojedinim slučajevima, da e, odgovori na zahtjeve za pristup dokumentima e, građana koji stalno pristižu, e, treba odgovoriti na zahtjeve transparentnosti. Dakle, postoji naš rutinski posao koji stalno radimo. Mi činimo najbolje što možemo. Ja sam primila na znanje sve što je rečeno danas, gospođa Somer je iznijela legitimnu primjedbu i to je nešto što ćemo prenijeti na više razine u komisiji. Hvala. Hvala vam lijepa. Ako smijem, postavila bih dodatno pitanje koje doduše nije navedeno u mom katalogu pitanja, ali možda E, komisija može nešto reći o transmasnim kiselinama. Postoji preliminarna procjena učinka. Možda komisija sada može dati odgovor hoće li još e, u sklopu ovog mandata podnijeti prijedlog e, što činiti sa transmasnim kiselinama u prehrambenim proizvodima. Hoće li se definirati granične vrijednosti? jer u preliminarnoj procjeni učinka stoji da treba definirati gornje granice, ali ne nužno i sustav označavanja. Hoće li i kada komisija podnijeti prijedlog? Um, Hvala, da, procjena učinka je nešto na čemu se radi još uvijek i mi Smatramo da je moguće da komisija iznese prijedlog prije 2019. godine. Dakle, naš plan je da tijekom 2018. godine prezentiramo prijedlog u kojem će to biti obliku hoće li to biti neka odluka ili provedbeni akt, to je nešto o čemu još moramo razgovarati, ali da, to je moguće, izvedivo je i na taj način smo planirali svoj rad. Dakle, da za vrijeme ove komisije damo prijedlog. Još nešto možda? Ako ne, puno vam hvala. Ovime smo zaključili naš današnji rad. Sljedeći sastanak je 27. studenog.